Okay, colleagues, e, Dragi kolege i kolegice, počet ćemo sa poslijepodnevnom sjednicom. E, govorit ćemo o važnoj temi e, budućnost odnosa AKP-a i Europske unije. Ja sam Linda McAven, ja sam predsjednica odbora za razvoj. Prvo ću e, dati, ne reći nekoliko uvoljnih riječi, a onda su, ću dati e, riječ Franku Engelu koji sjedi kra, kraj mene. Za nas e, i naš odbor je to važna tema. Zbog toga nam je vrlo drago što imamo toliko uvažene goste među nama. Kundu, E, zamjenik glavnog direktora e, opće uprave DEFKO, Sibu Sive, Gumezulu, e, veleposlanika Svazinanka, potpredsjednika veleposlaničkog vijeća Velbuna Sunu, tajnika skupine država AKP-a. imamo niz govornika, a u svakom će se panelu oni predstaviti, to jest biti predstavljeni. Ja ću uvesti e, prvi panel e, u ime odbora. E, ovo je pravi trenutak za ovu sjednicu. AKP mandat, to jest sporazum između AKP zemalja i Europske e, unije. E, novi sporazum će se e, uskoro usvojiti. Pregovori će početi u rujnu. Mi kao odbor za razvoj smo poslali usmena pitanja i komisiji i vijeću o kojima će se raspravljati na plenarnom zasjedanju Europskog parlamenta. U dokumentima imate englesku verziju toga. E, glasanje će biti u travnju. E, rok za predaju amandmana je 6. travnja u podne. Prije no što dam riječ našim moderatorima, e, dobit ćemo pregled situacije koju će nam dati profesor Ludger Kühnhardt, koji je direktor Centra za europske integracijske studije na sveučilištu u Boni. E, nakon toga ćemo ići u detaljniju raspravu. Izvolite, profesor Kunhart, imate riječ. Hvala, e, gospođo predsjednice. Uvaženi zastupnici i zastupnice, e, dame i god, dom. prijedlog za novi mandat sporazuma će, je počeo u prošle godine u decembru 2017. To je ambicioznije nego što smo mislili. E, tekst je sačinjen u četiri jezika, može se još poboljšati. Moramo pojačati strateški fokus, javno e, značenje. To je od e, općeg interesa, imamo zajedničke, zajedničke vrijednosti. tu imamo cijeli shopping e, popis E, govorimo o problemima provedbe e, moramo nadići prepreke govoriti e, otvoreno ali imamo i stalnu opasnost preklapanja udvostručavanja ja ću govoriti o tri ključna aspekta koje treba produbiti u sljedećim raspravama uključujući i u dv branding e, prijedlog e, spoznaje važnu važnost obvezne e, naravi sporazuma. Novi sporazum koji se sastoji od tri regionalna pakta koji se zasnivaju na zajedničkim temeljima. Imamo regionalni pakt sa Afrikom, sa karipskim zemljama i regionalni pakt sa pacifičkim zemljama E, to, će biti i e, koji puta i previše specifično. E, vjerujem da i prijedlog komisije neće previše rastegnuti stvari i proširiti to i na Latinsku Ameriku, ali moramo biti kreativni. Recimo sporazumi koji su skrojeni prema potrebama svake regije. Trebamo također paziti na substancu i značenje. Neki šefovi vlada i država vjerojatno neće moći e, pridonijeti e, e, takvom poboljšanju, ali sigurno će se tekst poboljšati ove zajedničke vrijednosti mogu biti e, znatno poboljšanje u globalnom upravljanju. U prijašnjim tekstima e, sam e, predložio da nakon Kotonua imamo sporazum o pridruživanju, što bi bila još snažnija ideja trebamo i izbjeći razne nejasnoće kako bismo tekstu dali e, političko značenje. Trebamo identificirati ciljeve novog sporazuma, e, stvaranje političkog partnerstva na osnovi e, mirnog, prosperitetnog i stabilnog društva to međutim to gleda samo na stranu partnerstva eh, s gledišta zemalja AKP-a eh, prosperitetne otporne države eh, to će imati potporu u Europskoj uniji ako ciljevi budu i u interesu partnerskih zemalja i u interesu Europske unije i njegovi njenih građana. Geopolitička narav tog partnerstva je od uzajamne važnosti. Je, sada ćemo imati e, e Eh, država članica AKP skupine, ako se Kuba eh, pridruži, a 27 eh, zemalja članica u Europskoj uniji. Novo partnerstvo mora stvoriti vidljiviju stratešku prisutnost u Ujedinjenim narodima. Da li bi bilo dobro da imamo jednu jedinicu za koordinaciju u Ujedinjenim narodima za ovaj sporazum? moramo e, prihvatiti želju e, zemalja AKP-a da e, razgovaraju i sa drugim zemljama osim Europske unije. legitimni interesi svih AKP zemalja moraju biti uzeti u obzir i Europska unija bi mogla zagovarati e, bolji e, promatrački status za vodeće e, grupacije u tim regijama kao što to ima i Europska unija. Trebamo imati i pouzdane stupove na koje se moramo, možemo oslanjati. Novi ugovor može dati primjer takove naravi a ciljevi održivog razvoja i također imaju u sebi suprotnosti i suprotstavljene ciljeve. Novi ugovor bi mogao postati jaki multilateralni napor da se e, provode ciljevi održivog razvoja koji su zasnovani na obvezama na sva četiri kontinenta. To bi bio veliki doprinos e, multilateralnom globalnom poretku. E, moramo pomoći u održavanju kohezije e, AKP zemalja. Također se moramo pridržavati konvencije o ljudskim pravima Ujedinjenih naroda E, konvent, ne, govori se o, uopće o Brexit, Brexitu i e, njegovom utjecaju na zemlje AKP-a kao i na reakcije u Europskoj uniji. Ono što e, je važno hoće li Afrika se radije povezati sa Velikom Britanijom, a ne sa Europskom unijom najmanje zemlje u najudaljenim regijama najviše e, trpe. E, e, nakon Brexita sam dobio poziv SOS iz Fidžija. Što će se dogoditi sa stabilnošću Fidžija ako se nametnu carine na uvoz iz Fidžija? Kako će AKP zemlje organizirati e, svoju budućnost ako su istovremeno i članice Commonwealtha. E, e, možda članice Commonwealtha neće ratificirati sporazum jer će se bojati reakcije Ujedinjene kraljevine. Dakle, sve su to opasnosti. Često se zaboravlja koji je učinak na europske prekomorske zemlje. 12 e, e, takovih e, zemalja će napustiti sporazum kad nastupi Brexit. To su zemlja u Intijskom oceanu, Južnom Antarktiku. Recimo Falklandski otoci će istupiti iz a, također su važne zemlje na ulazu u Antarktiku. Globalna Europa se mora baviti tim pitanjima u kontekstu e, rasprava o AKP-u. E, najudaljnije e, zemlje su dakle jako upitne u budućim pregovorima neke se zemlje poput Jamajke boje da će izgubiti svoj potencijal za e, globalnu trgovinu pa će napustiti karikom kao posljedicu Brexita. E, nijedna druga AKP regija ne e, sadrži toliko najudaljenih regija pa će na njih direktno utjecati Brexit da li će e, Brexit e, dovesti do novih e, stvaranja novih konstelacija i utjecati na agendu sporazuma sa AKP zemljama? Za britanske najudaljenije regije hoće li Europska unija financirati istraživanje u njima? Te najudaljenije regija E, ugrožava e, to jest e, nam daje argumente za spajanje razvojnog fonda sa drugim fondovima. Hoćemo li također europeizirati proračun? Brexit zahtjeva globalniju Europu E, novi sporazum e, AKP-EU e, će imati mnoge kontroverze, međutim od bitne je važnost da se definiraju ključni prioriteti i to što je prije moguće. I na kraju ću reći koji su to prioriteti. Razvojna pomoć, potpora AKP partnerima, Mm, e, e, izazov će biti da dodamo nove vrijednosti e, pojmu razvoj. Sve zemlje u svijetu, uključujući Europu, su zemlje u razvoju. Pomoć je globalni doprinos blagostanju, ali ne pogonska snaga. Moramo imati dobru analizu provedbe i regulatornih mehanizama upravljanja. To uključuje stvaranje nezavisne e, antitrustovke politike, mehanizme da se sprečava e, prekomjerno korištenje e, subvencija. Tu imamo i složenu agendu vlasništva zemlje a i a imamo i potencijal e, europskog e, investicijskog plana u stranim zemljama. Trgovina e, nakon još sada Europa mora dati uvjerljive argumente zašto je zaštita investicija dobra za sve E, e, slažem se, sa Pjaš Gomežom koji kaže u cijelim pregovorima za EPU e, Europa nije artikulirala shvaćanje trgovine kao instrument razvoja. To naročito važi za male i siromašnije zemlje AKP-a E, fascinacija velikim e, novim tržištima e, Evropska unija i AKP zemlje moraju bolje koristiti tripartitnu investicijsku suradnju sa svim zemljama koje su zainteresirane za doprinos ovim ciljevima tog trgovine između AKP-a i Europe se više nego udvostručio u posljednjih nekoliko godina. To mora biti poticaj za e, kreativan e, sporazum. Ne smijemo e, se predati defetizmom niti previše naglašavati Kinu u globalnom jugu. Partnerstvo je ključni element, a ne samo nešto dodatno što prijedlog komisije sugerira. I na kraju politički dijalog to, taj termin je vrlo širok i e, Evropska unija bi učinila dobro da nadiđe tradicionalne, e, e, svoju tradicionalnu naviku da propovjeda drugima. Zašto ne koristi bolje recipročne aktivnosti na području političkog dijaloga i pozove, na primjer, E, e, ljude iz zemalja AKP-a da e, prate europske izbore, da budu monitori na tim izborima. Vrlo često imamo opasnost da ćemo imati samo više outsourcinga E, pa tu trebamo imati parlamentarni nadzor. E, odnosi moraju biti širi i solidniji. E, moramo imati nove oblike suradnje sa civilnim društvom, osim onih tradicionalnih oblika sve to se odnosi na sve razine, međutim e, imamo tu i e, opasnost udvostručavanja ili pomanjkanje e, legalno pravno obveznih struktura za obje strane. Mogu si zamisliti na političkoj i civilnoj strani strukture poput odbor za um, e, unutarnja pitanja ili e, pomorski forum i tako dalje. Mislim e, da sada trebam zaključiti. Europska unija sa, ima stanovništvo koje iznosi 7,3% svjetskog stanovništva a AKP ima 14% e, stanovništva i e, doprinosi samo 1% svjetskoj trgovini. I e, tu to je vrlo asimetrična stvarnost. Glas Europskog parlamenta će biti ključan u sljedećim mjesecima da potiče ovu suradnju između Europske unije i e, afričkih, karibskih i pacifičkih partnera. E, to će biti veoma važan aspekt e, rastuće Europe i pravi test za multilateralizam u budućnosti. Hvala na vaše pažnje. Um, Hvala profesore. Hvala profesore. Čuli smo zbilja zanimljive informacije. Mi smo se e, dogovorili da ćemo raspravljati također o ovom aspektu Brexita. Bilo bi dobro da dobijemo i kopiju ovog vašeg govora. Nićemo sada uzimati vaše pitanja, nego možemo to napraviti na kraju e, prvog panela. Sa vašim dopuštenjem sada ću dati riječ Franku Engelu koji će biti predsjedavajući prvog panela. I veselim se e, nastavku našeg sastanka. Hvala. Hvala Linda. Predlažem da krenemo odmah na posao. Jer vjerojatno će nam malo nedostajati vremena. Dakle, što se tiče ovog prvog dijela, mm, znači Nastavljamo sa prikazom situacije, kao što je to već napravio profesor Kühnhardt. Imamo znači pripreme pregovora nakon Kotonua. Uh, Imaćemo tri govornika. Nadam se da ćemo uspjeti to ograničiti, ograničiti više manje na osam minuta za svakog govornika. Jer bismo trebali imati vremena za raspravu. Sada prvo dajem riječ uh, E, Kondunu koji je zamjenik glavnog e, direktora u glavnoj upravi DEFKO. Izvolite, imate riječ. Hvala. Drago mi je što e, danas mogu biti s vama. Već smo u više navrata razgovarali sa odborom DEFKO ovo pitanje post Kotonu. Želim prije svega zahvaliti na ovom inspirativnom uvodu profesoru Kuenhartu ne znam, e, to što ste rekli da je prijedlog komisije bio bolji nego što ste očekivali, da li to trebam shvatiti kao e, kompliment ili ne, da to je u svakom slučaju osjetljivi prijedlog, no mogu e, potvrditi budući da je povjerenik Mimica 25. siječnja predstavio taj prijedlog ovom odboru, mogu zaključiti da su i prijedlozi komisije i parlamenta bili vrlo slični i usklađeni. Ja ću sad vrlo kratko reći zašto smo predložili, u kojem duhu i e, reći što nam treba e, znači da dobijemo mandat od vijeća tekom sastanka u e, svibnju. Ono što mi želimo da stvorimo zbilja snažan temelj i na tom snažnom temelju koji uzima u obzir sve države AKP-a, tri stupa jedan stup posvećen karibskim državama, e, drugi afričkim, a treći pacifičkim državama mogu reći da je potrebno da svaki stup odražava regionalne specifičnosti, ali isto tako odražava jačinu e, odnose između Europske unije i država AKP-a. Razlog tomu je e, jasan. Mi počinjemo prvo od geopolitike. Mogu reći da u ovom multipolarnom svijetu geopolitika je jako važna i bilo bi zapravo e, ludost da Europska unija odustaje od povijesnog, e, strateškog e, i važnog odnosa sa znači tom velikom skupinom država u svijetu s kojima imamo zajedničku agendu. Isto tako Europa e, u ovom multipolarnom svijetu se angažira sa ovom rečenicom de Gola jedna ideja Francuska, Francuske možemo govoriti o jednoj ideji svijeta. Imam, Evropska unija ima ideju o tome kako svijet izgleda, kako bi trebao izgledati i to nije uvijek ista ideja ako na primjer, neke druge velesile dijele. To je polazišna točka sa E, odnosom s državama, za odnos sa e, državama AKP-a i to je bilo od ključnog e, značaja. Imamo isto tako i tu agendu 2030. godine i moramo toj međunarodnoj agendi prilagoditi naše buduće odnose. Profesor je govorio isto tako i o potrebama i o interesima. Imamo s jedne strane interese Europske unije, s druge strane država AKP-a. U tom novom okviru možemo možda biti malo eksplicitni da ovaj novi e, aranžman je e, znači aranžman i sporazum u kojem se susreću naši interesi. Imamo cijeli niz prioriteta koji na prvi pogled se čine očitim, ali to što su očiti ne znači da nisu i ispravni i da nisu važni. Identificirali smo te klastere za e, znači temelje ljudska prava, upravljanje sigurnost e, i mir. Isto tako potrebu da se stvaraju dobra radna mjesta, također e, dodana vrijednost, također e, ulaganje u ljudske resurse, razvoj ljudi. Isto tako moramo vidjeti koje su, koje su nove realnosti u svijetu i mobilnosti i migracije. Trebamo vidjeti na koji način se možemo uključiti na pozitivnu stranu svih ovih aspekata, ali kako možemo također i rješavati neke izazove tih aspekata. Klimatske promjene su veliki izazov e, našeg doba, bioraznolikost, isto tako uništenje okoliša. To moramo imati na umu. Ova agenda nije samo općim vrijednosti, nego možemo reći da je određena europskim interesima i ta, e, tome, e, time kao što sam rekao, une certaine idée du monde, znači jednom idejom o tome kako svijet treba izgledati. Naravno, tu posao je u tijeku, imamo isto tako i kalendar, vremenski okvir u ovom trenutku. Afrička unija se susreće u Kigal, znači mogu reći da svi će oni iznaći svoja stajališta i to će se sve pretočiti u e, zajedničko stajalište AKP-a u Svibnju. Drugo, ja sam e, htio naglasiti važnost promjene. Važno je biti ambiciozan, no isto tako se realnost mora uzeti u obzir. Ono što smo vidjeli tijekom prethodnih e, godina tijekom aktualnog e, sporazuma iz Kotonua je povećanje posebnosti između tri različite regije. To je tema koja će se u drugom panelu više elaborirati, no Afrička unija je znači stvorila svoju e, vlastitu dinamiku, a mogu reći da su odnosi Europske unije sa Afrikom definirani E, na drugi način. I e, različito od e, naše agende, ključne agende što se tiče država karipskih država ili pacifičkih država. Ono što je važno je da se uzmu ključni interesi tih posebnih regija u obzir. Imamo znači taj temelj, kao što sam rekao, ali imamo te regionalne stupove koji će s jedne strane okupljati ove države, ali nam omogućavaju da se prilagodimo e, specifičnim interesima i potrebama. U istom smislu, u našem prijedlogu smo analizirali kako možemo ići on kraj e, skupine AKP-a. To je posebno slučaj sa Afrikom gdje imamo, znači sa nekim sjevernim državama sporazume o pridruživanju. E, moramo pronaći način da e, znači e, ostvarimo suradnju sa cijelim afričkim kontinentom imali smo znači summit u Abidžanu a isto tako imamo tri zakonodavna okvira s jedne strane sporazume o pridruživanju sa državama sjeverne Afrike a isto tako imamo znači taj sporazum o pridruživanju sa AKP državama to objašnjava zašto smo krenuli u tom pravcu. Isto, ono što mi želimo je pravno obvezujući sporazum. To je naravno predmet rasprava sa našim državama članicama. Naš e, prijedlog i naše čvrsto stajalište da nam je potreban pravno obvezujući sporazum kako bismo znači postigli ono što imamo i sa drugim državama u svijetu i to pretočili u naše odnose sa e, državama AKP-a. Kotonu je u ovom trenutku sporazum o pridruživanju, a mi e, želimo da to e, preraste u pravno obvezujući sporazum. Znači drugo, financiranje. Možemo reći da u ovom trenutku se e, nije raspravljalo o financiranju i to nije uključeno u preporuku koju je objavila komisija. Iz razloga što još uvijek e, također e, analiziramo naš prijedlog za sljedeći VFO znači koji će sadržavati znači e, također proračunka sredstva za EDF ili ne. No u svakom slučaju paralelno sa pregovorima koje imamo ćemo također imati i raspravu o sljedećem VFO-u i isto tako o sljedećem paketu financijske pomoći koje ide ruku, pod ruku s tim. Kakva je situacija sada? O našem prijedlogu se upravo rasprava raspravlja na razini e, radnih skupina vijeća. Mi smo E, uvjereni i nadamo se da ćemo brzo moći završiti rasprave kako bismo dobili e, mandat kroz odluku vijeća i to na vijeću za e, vanjske poslove u svibnju. To će nam omogućiti da započnemo s pregovorima. Naši partneri države AKP-a imaju isti vremenski okvir, kalendar, vjerojatno će imati svoj mandat do svibnja i to će nam omogućiti omogućiti da tijekom ljeta započnemo pregovore onako kako je to predviđeno u sporazumu o Kotonu. Evo, a ovime ću sada prekinuti, e, završiti. Ovo je, znači, bilo otprilike 9 minuta i 15 sekundi, mislim da je to u svakom slučaju prihvatljivo. A sada ću dati isto vrijeme e, veleposlaniku Svazileta. On je podpredsjednik e, Eh, odbora veleposlanika AKP-a, gospodin Subisvive Mongonzulu. Izvolite. Eh, izuzetna mi je čas što danas mogu napraviti ovu prezentaciju u ime predsjednika eh, veleposlanika AKP-a. Gospodin E, zahvaljujem e, gospođi e, Lindy Evans i odboru što nas je pozvao da odra, vam kažemo nešto o pripremama za pregovore. Isto tako, predstavnica Jamajke nije mogla biti danas s nama. No, prije nego što krenem uh, u središte stvari, željela bih neš, željela bih nešto reći vezano uz ono što je rekao profesor Kuenhardt, vezano uz novi ugovor i novi okvir. Da, to je ambiciozno i isto tako e, puno e, obećanja. Ono što je važno je da osiguramo susjedima pravo na razvoj i ono što je važno da naši građani e, od nas dobiju ono e, što očekuju i da mi uključimo njihova očekivanja u ovaj proces. To je ono e, od čega počinjeno. E, ja ću sad nešto reći o backgroundu odnosa EU i e, država AKP-a i zatim nešto o novom sporazumu. E, imamo znači isto tako i ove stupove i smjernice, a također nešto i o strukturi pregovora. A nakon toga ću reći nešto i o pripremnom procesu vezano uz ove ključne elemente, onako kako je to spomenuto. Znači malo konteksta. Imamo e, razvojnu e, suradnju između Europske unije država AKP-a e, već seže desetljećima u prošlost. Isto tako možemo reći da se taj odnos razvio i to od potpisivanja je onda jedan do sveobuhvatnog aranžmana a taj e, sporazum će isteći 2020. godine. Imamo isto tako i tu klauzulu randevua. Što se tiče e, pregovora, počit ćemo e, vjerojatno pregovore u kolovozu 2018. godine. Što se tiče sporazuma iz Georgetowna, imamo ujedinjene napore kako bismo E, proširili pregovore. Što se tiče e, ciljeva novog sporazuma, e, trebaju znači imati određene određena načela koje uključuju specifične i konkretne potrebe i interese država AKP-a. Također se treba ojačati regionalna integracija sa skupinom država AKP-a kao učinkovitom e, čimbeniku na svjetskoj e, sceni. Što se tiče strukture pregovora, mogu reći da imali smo znači e, sastanak vijeća ministara AKP-a koji se susreo u studenom prošle godine i tu se govorilo o tri strateška e, stupa kako bismo znači imali u sred usredotočenje na tri važna područja, usluge industrializacija i trgovina, drugo, razvoj e, e, suradnje, inovacije znanstvenih istraživanja, treće, politički dijalog i e, zagovaranje. To također uključuje i nadogradnju na onaj temeljni aki. To je e, znači nešto što se treba uzeti u obzir. E, moramo uzeti prepoznavanje e, subsidijarnosti, e, proporcionalnosti vezano uz regionalno okupljanje, također u međunarodnu dimenziju i na kraju moramo imati financijski mehanizam u sporazumu. Znači u svibnju 2017. godine imali smo e, znači sastanak e, na kojem je odlučeno da se e, stvore smjernice, također tri tehničke skupine koje će dati pregled skupa sa središnjom pregovaračnom skupinom. A isto tako imali smo i sastanak, sastav tih skupina. Što se tiče odbor veleposlanika u E, listopadu 2017. godine je potvrdio ovu strukturu pregovora. Imali smo znači isto sastav tih tehničkih skupina i to je također potvrđeno. Što se tiče e, središnje skupine, ona je na ministarskoj razini i imam, isto tako će se e, stvoriti u tom smislu smjernice. E, a također na veleposlaničkoj razini ćemo imati unakrsne pitanja koja će se rješavati. A Isto tako se predviđa da će e, ta e, struktura se proširiti kako bi znači učinkovito predstavili interesi građani država AKP-a. Sve e, odluke će znači kulminirati od odlukom država i čelnika, čelnika država i vlada država AKP-a što se tiče priprema za aktualna E, pregovore. Možemo reći da su konzultacije provedene. Prvo, imamo SISOPO deklaraciju i e, isto tako tu smo imali znači određenje tome kako će se nastaviti odnosi sa e, EU-om. Nakon toga imamo i e, buduće smjernice. Skupina AKP-a također poduzima cijeli niz aktivnosti, provođenje e, dubinskih analiza, imamo također i pripremu političkog dokumenta kao smjernicu za pregovore, isto tako misije u države e, AKP-a, isto tako glavne gradove Europske unije, a također i razgovori sa zastupnicima. Nakon toga ćemo imati isto tako i poseban odbor izbor veleposlanika koji će osmisliti dokument do kraja travnja i nakon toga ćemo imati usvajanje mandata. Očekuje se da će se to postići na 107. sastanku vijeća koji je predviđen za svibanj 2018. godine. E, pripremni napor se karakterizira sa koordinacijskim e, naporima i to posao se nastavlja. Imamo isto tako indikacije da su i države Kariba i Pacifika pripremili svoja stajališta, a e, no, isto tako, Afrička skupina je pripremila svoje stajalište i upravo se očekuje podvođenje od strane čelnika država i vlada e, na sastanku u Kigaliju u Rovandi koji je upravo u tijeku. I e, isto tako na kraju bih rekao da nitko e, ne može reći koliko, E, ne može zanemariti činjenicu koliko je zapravo ovaj e, dug e, odnos između Europske unije i država AKP-a važan i to u svjetlu dugih povijesnih odnosa. Možemo reći da smo sad na pragu nove ere tih odnosa nakon 2020. godine. Ja bih želio zahvaliti na mogućnosti što sam vam se mogao obratiti. Želim ugodan posao. Hvala vam lijepo, veleposlaniće. Govorili ste vrlo konkretno, a držali ste se i zadanoga vremena. Hvala vam na poticajima koje ste nam dali. Sada se obraćam posljednjem članu ovog prvog panela. To je Vivanu Gnasonu, e, pomoćnik tajnika e, Afričko-Karibske pacifičke skupine država. Izvolite. Hvala. Pri, to je e, privilegija što mogu e, uzeti riječ e, nakon predstavnika komisije i predstavnika vijeća veleposlanika. Ja bih malo produbio to i na nekoliko razina. Prvo ću reći što namjeravamo napraviti, nakon toga kako i zatim reći s kim ćemo pokušati ostvariti ono što želimo ostvariti. To će nam omogućiti da pojasnimo neke elemente, da također raspršimo neke sumnje, ali malo također i da e, stvorimo dinamiku u e, vezano te buduće odnese i partnerstvo sa Europskom unijom. Komisija i e, predstavnik e, vijeća veleposlanika su govorili o tome da se razmišlja o tome koje su te perspektive budućnosti e, nakon 2020. godine. Mogu reći da smo imali u tom smislu 2016. E, sastanak u Novoj Papuaziji, ali isto tako smo imali sastanak 2012. godine. Ono što smo željeli da produbimo, ali isto tako promijenimo malo pristup e, partnerstva. Željeli smo u svakom slučaju e, zadržati jedinstvo. Imali smo sastanak država, čelnika država i vlada i također smo željeli e, stvoriti tu novu snagu i novi entuzijazam. Govorili ste o multipolarnom svijetu, a mogu reći da je on možda nultopolarni e, svijet. možemo reći da svatko na svojoj razini donosi odluke, isto tako uključuje realnosti onako kako je to njima najvažnije. Trebamo vidjeti kako nakon 43 e, godine e, postojanja mogu reći da u tom smislu e, skupina kao Ekovas se tek stvorio 75. godine. Skupina država AKP-a se isto tako stvorila 75. godine. Ujedinje Afrička unija E, je bila oformljena, ali nakon desetak godina mogu reći da je skupina e, država AKP-a bila prva, prva svjesna da možemo zajednički funkcionirati mogu reći da u odnosu na države moramo također te odnose promijeniti. Ono što smo mi pokušali napraviti je također e, uključimo i e, ono što prati stvaranje e, ove skupine. S druge strane, Ekovas je napravila ono što je napravila u e, Zambiji, na primjer nisam siguran da bilo e, koja druga skupina je to mogla napraviti. Kad e, pokušavamo osmisliti agendu održivog razvoja i to u svjetlu 2030. godine, onda mi to radimo kad se radi o Africi e, vezano uz agendu iz 63. godine. Moramo si na nivou država AKP-a postaviti pitanje kako to sve skupa popratiti. I sad postavljamo si pitanje kako to napraviti. Imamo dijalog koji smo zatražili i mi pokušavamo to inicirati sa različitim sastavnicama skupine. Mi smo e, razmišljali, ne samo razmišljali, nego smo također e, pokušali i e, stvoriti određenu obnovu. To je, imamo znači taj temelj naše skupine. u budućnosti mi želimo stvoriti prije svega e, skupinu koja će biti jedinstvena u okviru e, znači AKP-a imamo različite sastavnice šest u Africi da li ne, možemo znači e, okupiti različite interese država AKP-a kad govorimo o infrastrukturi Afričke unije, govorit ćemo o velikim infrastruktura, nećemo sad govoriti o infrastrukturama koje, koje su relevantne za neke manje države. Ono što je važno da imamo tu novu dimenziju je isto tako da skupina malih odočkih država također će e, snažnije ostvariti e, suradnju s vama Imamo također i tajništvo koje na raspolaganju ima sredstva za suradnju. Evo, mi želimo jednostavno stvoriti jedinstvo, a ne raspršenost i fragmentaciju. Govorili smo također i o najudaljenijim e, regijama. E, imamo znači o tom savezu koji smo, mogli, koji smo stvorili u prošlosti sa e, najudaljenim e, državama. Imamo isto tako i znači taj, tu sastavnicu jednu za AKP, a druga za najudaljenije države. Ono što je važno je da izvučemo koristi svega toga, no ti teritoriji su uh, ponekad jako blizu našim državama. Bez obzira na Brexit trebamo vidjeti kako možemo naći instrumente suradnje. A s kim želimo raditi, postavljamo si to pitanje. Skupina država akp p-a je znači entitet uh, stvoren od svojih država članica neki su isto tako dio drugih formacija Ujedinjene e, u Afričke unije, Ekovasa ili tako dalje. Moramo imati suradnju na e, svim razinama. Svaka sastavnica ima svoju strukturu, moramo ostvariti suradnju na pravilan način, ali to treba uzeti u obzir interese koje e, svaka ta država može imati i u nekim drugim e, konfiguracijama Znači, kao e, regionalni entitet ne možemo e, e, uzeti u obzir sve različite aspekte. Kad E, vidimo ono što e, stoji u sporazumu o Kotonu, imamo znači kad govorimo o miru, na primjer odluku koja se donosi na nivou država AKP-a, a nakon toga e, Afrička unija na primjer ima mandat i moć da djeluje na tim pitanjima sigurnosti, mira i tako dalje. Mislim da E, ta raznolikost, geografska raznolikost je nešto što se treba biti ojačano i e, zbog toga entiteti s kojima surađujemo trebaju biti definirani i to treba biti znači e, definirano zajedno sa našim državama ili sa znači pridruženim partnerima. Govorimo na primjer o sporazumu o pridruživanju, ali moramo uključiti i druge države koje s nama će osmisliti različite politike razvoja. Radi se o državama koje imaju zajedničke preko okupacije i interese koje ne možemo isključiti iz različitih konferencija ako želimo e, da e, se stvori ta dodatna vrijednost. Ja ću sad prestati i mogu možda pojasniti malo kasnije e, kao odgovor na pitanja. Hvala lijepa. Evo, ovo dolazi u pravi trenutak. A sada još imamo 15 do 20 minuta za raspravu. E, ne smijemo oduljiti jer imamo drugi panel. E, sada dajem riječ kolegama koji su ovdje i kolegicama. Molim vas da se ograničite e, u nastupima. Šarl, <laughs> znam da, se ti, da ti malo dulješ, ali e, željeli bismo da svi dođu na red. Šarl Gerens, e, gospođa Kenge, još netko? Evo, Šarl, imaš riječ. Koliko mi daješ vremena? Minutu i pol. Minutu i pol. Alors, e, Evo, nakon ovih uvodnih riječi, e, što je bilo vrlo zanimljivo, danas imamo s nama i druge aktere u našoj e, suradnji, vrlo različite aktere, recimo Kina, koji, se, koji ne, ne paze mnogo na međunarodnu suradnju i upravljanje na Ujedinjenih naroda. Gospodin Kunart ima pravo kad kaže eh, da je eh, međunarodna suradnja vrlo važna eh, i da trebamo nastupati u Ujedinjenim narodima gdje imamo većinu. Imamo i nove aktere u privatni sektor i civilno društvo u sporazumu iz Kotonua. Tome nismo poklonili dovoljno pa, pažnje. A što se tiče temeljnih vrijednosti, mislim da su i one pale, jer u nekim e, zemljama članicama AKP-a e, oni ne priznaju Međunarodni kazneni sud. To je veliki korak e, unatrag. moramo malo nauljiti, da tako kažem, naš motor. Evropska unija i zemlje članice e, se moraju potruditi. E, e, one su se složne da u dvostruče pomoć do afričkim i zemljama AKP-a do 2030. godine. A peto, mislim da postoji jedan aspekt koji nismo uzeli dovoljno u obzir, a to je kultura mi imamo takove odnose sa AKP zemljama e, e, koji ne postoje ni u Kini, ni u Rusiji, ni u Indiji. E, Evropska unija tu mora igrati važnu ulogu. Recimo, francuski u mnogim tim zemljama je glavni drugi jezik Mogao bih reći još mnogo toga, ali e, gospodin Engel e, nam je evo ostavio brnjicu pa se moram e, zaustaviti. Evo, bili smo u koaliciji u Luksemburgu kad je ta brnjica uvedena. Govorit ću talijanski, molim stavite slušalice. Hvala vam lijepo, zahvaljujem izvjestiteljima prije svega na e, njihovom izlaganju i svemu što su rekli vezano uz razdoblje nakon sporazuma iz Kotonua i vezano uz prijedloge koje su iznijeli. Nisam mnogo čula o zajedničkoj parlamentarnoj skupštini, pa me zanima da mi obje strane kažu što misle da će se tu događati. Kakav je plan za zajedničku parlamentarnu skupštinu kako možemo ojačati njezin rad. Što ste vi učinili, odnosno ugradili u svoje prijedloge kako biste osmislili novu strategiju za tu skupštinu. Ja mislim da je to tijelo iznimno važno. Ako govorimo o političkom dijalogu u ovome trenutku, moramo se sjetiti da je taj dijalog započeo u okviru zajedničke parlamentarne skupštine i jačanje zajedničke parlamentarne skupštine, po mom mišljenju, je e, za nas veoma važno. Gospodin Gerenc spomenuo je još nešto važno, a to je civilno društvo. Civilno društvo u razdoblju nakon Kotonua, civilno društvo kakvo sada postoji. Na koji način je ono uključeno u osmišljavanje pristupa vezano uz razdoblje nakon Kotonua? Linda ima riječ, izvoli. Htjela bih e, pitati govornike, a osobito Kna, vezano uz otvaranje prema našem susjedstvu, dakle prvenstveno kada je riječ o Sjevernoj Africi. Možda moramo promijeniti način na koji razmišljamo. E, imamo sada s jedne strane AKP, s druge strane e, susjedstvo, sredstva za jednu i za drugu svrhu. Zanima me što misle naši prijatelji iz AKP-a, na koji način bismo tu mogli osmisliti neko partnerstvo, otvoriti se više prema tom prostoru Sjeverne Afrike. Drugo pitanje tiče se E, Europskog razvojnog fonda. E, mnogi to vide kao način financiranja e, politike prema AKP-u razmatra se mogućnost da se zapravo osmisli jedan veliki fond za sve vanjsko djelovanje Europske unije. Dakle, takve naznake nam dolaze. E, što mislite kako bi to u praksi moglo funkcionirati jer naši partneri iz AKP-a navikli su recimo da imaju e, programe za svaku pojedinu zemlju i da bude osigurano financiranje, dugoročno financiranje tih programa, pa nas zanima što komisija misli i što kažu naši prijatelji iz AKP-a o toj ideji Europskog razvojnog fonda u kojem bi onda bila sva sredstva na eh, jednom mjestu. To bi se moglo pokazati teškim pitanjem tijekom pregovora. Hvala. Hvala i vama. Prije nego što vratim riječ panelistima, zamolio bih e, Christine de Perron iz Europske službe za vanjsko djelovanje da također kaže nekoliko riječi, da nadopuni ono što smo čuli, a onda ćemo ponovno vratiti riječ panelistima kako bismo čuli njihove kratke odgovore i onda ću predati riječ Robertu da nastavimo s drugim panelom. Hvala vam lijepa, hvala vam što ste mi dali riječ. Mogu govoriti kratko jer mi svakodnevno surađujemo s komisijom vezano uz razdoblje nakon Kotonua, pa nemam namjeru ponavljati ništa od onoga što je eh, već rekao. No nekoliko ću stvari samo dodati. Jedno je važan dio e, nasljeđa sporazuma iz Kotonua, a to je politički dijalog. E, dakle, osobito dijalog sa svakom zemljom zasebno koji se događa svakodnevno. Pitanje je jesmo li ga iskoristili u opsegu u kojem smo ga mogli koristiti e, sada u okviru programa do 2030. godine kada smo preuzeli obveze koje se odnose sve, na sve nas na svjetskoj razini. Mislimo da možemo učiniti više i na razini AKP-a i Europske unije, a ali i na razini e, regionalnih stupova kao i na nacionalnoj razini. Dakle, mislimo da možemo učiniti više vezano uz globalne teme. Surađivali smo po pitanju klimatskih promjena, izradili smo E, snažna pregovaračka stajališta koja su bila veoma utjecajna, ali postoje tu i neka druga pitanja, recimo migracije, profesor je to spomenuo i tu bismo mogli više raditi, mogli bismo također raditi više po nekim pitanjima vezanim u zaštitu okoliša, e, financiranje pomoći i slično. Dakle, postoji mogućnost da se osnaže E, naši rezultati i da se osnaži naše partnerstvo time što će se u njega uključiti sve te zasebni elementi. Također, kada je riječ o političkom dijalogu, smatramo kako ne bismo trebali razgovarati samo o partnerskim zemljama Europske unije. Mi raspravljamo o temama koje se tiču svih nas, koje su eh, nešto što izaziva zabrinutost na globalnoj razini, ali naravno i prvenstveno o onome što eh, brine Europsku uniju, odnosno naše partnerske zemlje. Kada je riječ o partnerstvu i kako mi vidimo to partnerstvo. Kuna je rekao koji su ciljevi modernizacije tog partnerstva, ali kad je riječ o prijedlozima koji su izneseni kada govorimo o tim regionalnim stupovima, tu nastojimo vidjeti na koji način učinkovitije možemo međusobno surađivati kada je riječ o partnerstvu s Afrikom. Tu imamo snažno partnerstvo s Afrikom kao kontinentom vezano uz okoliš i to je ono što se nalazi u samom temelju ovog prijedloga. Smatramo da je važno da nastavimo imati to partnerstvo sa jednom jedinstvenom Afrikom koja uključuje i Sjevernu Afriku. Dakle, da se donose odluke koje se e, tiču čitavoga kontinenta, a onda kada je riječ o provedbi, onda imamo mehanizme koji nam omogućuju da imamo zasebne E, provedbe u Sjevernoj Africi gdje već imamo neke e, sporazume o pridruživanju i tako dalje. No, neću sada duljiti. Hvala. Hvala vam lijepo na informacijama i hvala vam što ste bili kratki jer sada mogu vratiti riječ panelistima kako bi oni iznijeli svoje zaključke. Imate otprilike tri minute svatko od vas. Mislim da ćemo gospodina da čuti na samome kraju. A sada ću ponovno početi sa gospodinom Kojenom. Ili zapravo možemo krenuti ovaj puta sa druge strane u tom slučaju. Krećemo od pomoćnog tajnika AKP-a. Izvolite. E, počet ću time e, da ukažem na neke specifične slučajeve, onda ću govoriti općeniti. Koja je naša vizija e, u vezi s AKP-om i s obzirom na aktere? mi želimo jednu viziju AKP-a dakle vizija koja će biti dinamična Naša vizija je e, e, govorit ću e, u malo smislu komisije. Ne smijemo raditi ad hoc. Više nemamo taj odnos, ad hoc odnos. Naravno u prijedlogu za AKP E, mi smo, mi sada e, radimo studije na raznim razinama kako bismo dali e, zajedničke preporuke kako bi AKP i partnerstvo postalo još korisnije. Te studije će biti završene pa ćemo u našem mandatu E, moći zamisliti našu zajedničku budućnost. U, to će biti u funkciji konačnih rezultata studije. E, isto tako, o financiranju veleposlaniče, o tome ste govorili da u mandatu i načelima koja su usvojena je važno da imamo instrument suradnje. Tendencija koju očekujemo E, jeste da zajednički govorimo o tim e, instrumentima e, da to bude u jednom subjektu možda ali i sa regionalnim dimenzijama tu imamo neke, neka načela predvidivosti koje trebamo održati bez obzira na oblik koji će to imati E, nećemo govoriti o naslovima instrumenata, važna su načela na kojima su zasnovani. I na kraju e, ono što mi planiramo i vidimo kao viziju, to će biti razdoblje koje će biti važno e, za nas ne samo u smislu pregovora već i za definiranje i za uzimanje stajališta na međunarodnoj sceni E, postavlja se pitanje, e, ako nešto ne postoji, treba to stvoriti. E, a da AKP ne postoji, ne bismo ga mogli stvoriti danas. Današnja dinamika ne bi dovela do stvaranja takove skupine. Mada su interesi za to stvaranje još jači recimo da e, danas bi bilo teško e, e, postići zajedničko stajalište. Ali mi smatramo da kao zemlje juga imamo zajedničke interese. Pitanja klimatskih promjena koje su jako prisutne u, na, na Pacifiku, ali Afrika kaže mi smo uz vas, mi surađujemo s vama E, e, ne možemo zanemariti ono što ćemo ostaviti budućim generacijama. To je dinamika u kojoj se ne možemo prevariti. I tu imamo zajednička stajališta. E, to nije samo partnerstvo, to radi se o samoj egzistenciji naših zemalja i zato o tome moramo odlučno govoriti i e, razumno govoriti. Mislim da je ovo zadnje što ste rekli vrlo važno i privlačno. Kad bismo danas e, trebali stvoriti partnerstva koje postoje već desetljećima, e, mučili bismo se godinama i na kraju ne bismo uspjeli. Stoga je dobro da sada razmišljamo i to temeljito razmišljamo što e, dalje. Izvolite, imate riječ. Gospodine Mas. Hvala vam lijepo e, Čitav niz pitanja smo čuli, pokušat ću kratko odgovoriti na ona kojih se mogu sjetiti. Kada je riječ o budućnosti Združenog parlamentarne, Združene parlamentarne skupštine i kako ju možemo ojačati, jučer smo imali sastanak parlamentaraca iz AKP-a, to je bio njihov prvi sastanak u okviru radne skupine, raspravljalo se o mandatu radne skupine, i ideja je da se nastoji da ta zajednička parlamentarna skupština nastavi biti važno tijelo. Paralelno s time postoji prilika da se napravi revizija sporazuma iz Georgetowna. E, naša južnoafrička regija koju mi koordiniramo iz Svazilenda podastrila je prijedlog da se ojača upravo institucija parlamentarne skupštine i da ona zadrži svoju ulogu. Tu je riječ o razdoblju nakon 2020. godine i važnosti glasa parlamentaraca. Još sada nismo potpuno sigurni e, kakva će biti razina sudjelovanja na regionalnoj razini ali e, dakle to će se još vidjeti. Kada je riječ o civilnom društvu, u istinu postoji potreba za političkim dijalogom, to je od ključne važnosti. Primijetili smo kada je riječ o sudjelovanju na regionalnoj razini da civilno društvo tu sudjeluje e, u okviru EPAS. E u studenom smo upravo u e, južnoafričkoj regiji imali e, organizaciju događanja gdje je civilno društvo sudjelovalo i mislimo da bi ta uloga se trebala nastaviti i dodatno ojačati u razdoblju nakon 2020. godine. Kad je riječ o otvaranju sredstava u odnosu na države ACP-a. Već smo čuli dobar odgovor na to pitanje, no u svakom slučaju treba dodatno razraditi te mehanizme, vidjeti na koji način bismo mogli koristiti sredstva iz Europskog razvojnog fonda. Kada je riječ o Europskom razvojnom fondu, mi smo i u svojoj prezentaciji spomenuli ta tri stupa. E, to su tri stupa koja su usvojili e, ministri na vijeću ministara AKP-a. Jedan od njih govori o industrializaciji i spominje uključivanje privatnog sektora. Dakle, privatni sektor je od ključne važnosti, potiču se javno-privatna partnerstva Smatramo da se u zemljama AKP-a osmišljavaju politike koje žele osigurati privlačnost e, izravnih stranih ulaganja u naše države. Dakle, tu e, se očekuje snažno sudjelovanje privatnog sektora. I na kraju, kad je riječ o političkom dijalogu, mi se svakako slažemo da ga je potrebno nastaviti, želimo se odmaknuti od situacije u kojoj jedna stranka ili jedna strana e, donosi određene unilateralne odluke i mnoge države članice AKP-a imaju taj problem sa poreznim tijelima koja nisu kooperativna i članak 5. omogućava upravo dijalog o tom pitanju. Traži se dovoljno vremena da se procijeni napredak pregovora prije nego što to uopće može postati E, nešto što će potpasti po članak 96. Dakle, slažem se sa gospođom koja je postavila pitanje da politički dijalog je potreban, treba ga ojačati kako bismo izbjegli situaciju u kojoj postoje crne liste a države se nađu na onda tim crnim listama bez odgovarajućeg dijaloga i odgovarajućeg savjetovanja. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem veleposlaniće. I sada ćemo zaključiti ovaj prvi panel eh, izlaganjem profesora Kuhanarda. Izvolite. Hvala vam lijepo, nastojat ću govoriti kratko, osvrnut ću se na pitanje vezano uz civilno društvo i zajedničku parlamentarnu skupštinu. Naš je pristup takav da nastojimo biti dinamični, želimo da se održavaju sastanci e, upravo ondje gdje se postoje određene debate, određene važne teme, a to znači ne samo ministarski sastanci, već želimo i sastanke e, parlamentaraca, zastupnika u parlamentu i želimo sudjelovanje civilnog društva. U tom novom pristupu samo središte gravitacije će se pomaknuti u smjeru regionalnih stupova i ta parlamentarna dimenzija i dimenzija civilnog društva e, će također biti ondje nazočna. Dakle, kad imamo sastanke na ministarskoj razini, na razini e, regija, bilo da je riječ o Pacifičkoj, Karipskoj ili Afričkoj regiji, Želimo da za time uslijede i slični sastanci parlamentaraca sa civilnim društvom. Dakle, na razini AKP-a naše glavne vrijednosti, glavno naše sudjelovanje e, će biti upravo na toj razini i tu će se raspravljati o važnim međunarodnim pitanjima. Dakle, to su teme koje su važne za 28, uskoro 27 država članica, a s druge strane koje su važne za AKP i tu su nam potrebne one teme e, po kojima možemo e, utjecati na međunarodne E, međunarodna zbivanja. Jedno takvo pitanje je bio COP21, ali postoji čitav niz drugih tema, ne moraju sve to biti teme od presudne važnosti za svijet, kao što je bio COP21. Postoje i konkretnije teme manjeg opsega eh, u kojima možemo odigrati važnu ulogu. Dakle, po našem mišljenju institucije se trebaju sastajati upravo tamo gdje se nalazi sama tema. Kada je riječ o Sjevernoj Africi, dakle to je pitanje koje je postavila Linda. Po našem mišljenju stvari su dosta jednostavne. Mi trenutačno imamo sporazume o pridruživanju sa sjevernoafričkim zemljama. Prema novom okviru, novom sporazumu iz Kotonua, ako sve bude dobro, imat ćemo sporazum o pridruživanju između Europske unije i e, država AKP-a. Dakle, s afričkog gledišta to znači da će se i države iz e, subsaharskog područja naći e, u situaciji gdje će biti obvezane sporazumom sa Europskom unijom. Dakle, mi želimo politički angažman između Europske unije i čitavog afričkog kontinenta, Afričke unije, kako ćemo to učiniti na isti način na koji to radimo sada politički, organizirat ćemo sastanke na vrhu, sastanak na vrhu Europske unije i Afričke unije Tamo ćemo imati e, predstavnike svih zemalja, svi će oni biti za istim stolom i sudjelovati u raspravi. Isto to ćemo napraviti na upravnoj razini, bit će donesene političke odluke uz sudjelovanje čitave Afričke unije. A onda ako neke od tih političkih odluka bude trebalo pretočiti u pravne tekstove, po našem prijedlogu tada bismo imali vijeća za pridruživanje koja smo stvorili temeljem sporazuma za pridruživanje gdje imamo jedan za Sjevernu Afriku, a drugi za e, subsaharsku Afriku. A oni se naravno mogu nalaziti i u isto vrijeme na e, istome mjestu. Kada je riječ o financijskim sredstvima, Moramo naravno vidjeti e, kako će se stvari odvijati vezano uz višegodišnji financijski okvir. Vidjet ćemo na kraju hoćemo li imati proračunska sredstva za Europski razvojni fond ili ne. U svakom slučaju biti će na raspolaganju određena svota novca i namjera nam je da se unaprijed odrede iznosi koji će biti E, na raspolaganju za određene skupine zemalja. Dakle, nećemo imati samo jednu svotu novca za sve, već ćemo unaprijed naravno rasporediti sredstva kako bismo osigurali sredstva za pojedine skupine zemalja, to je osobito važno e, za najudaljenije teritorije kao i za naše partnere iz AKP-a. Odlično, hvala i vama. I natrag, da se vratimo sada natrag, eh, gospodin Kunhart eh, kaže da će dati kratak zaključak. Eh, dakle, ga molim da uzme riječ i nešto nam kaže u smislu zaključka. Hvala vam lijepo lijepo, uvaženi zastupnici. Gospođa iz službe za vanjsko djelovanje dodatno je naglasila neke stvari koje sam i ja htio reći. Ono što stoji pred nama e, temelji se na staroj izreci koja e, govori o tome da je provedba ono što je najvažnije, dakle neovisno o tome što bude dogovoreno, u provedbi će se vidjeti koliko je to uspješno. Ja sam naj skeptičniji kada je riječ o Sjevernoj Africi, jer u Africi e, glavni problem nije geografski, riječ je o e, nedovoljnoj koheziji, postoje velike napetosti u brojnim zemljama, E, znamo također da imamo neriješene, e, neriješenu situaciju u Siriji. E, u svakom slučaju put kojim bismo trebali krenuti je upravo onaj koji nam je profesor Kuhenhard naznačio, ali to neće uvijek biti veoma popularno. E, još bih nešto rekao vezano uz privatna ulaganja. Mislim da je ključno za uspjeh e, budućeg ugovora i za to kako će ga javnost prihvatiti e, da produljimo životne izglede Dakle, važna su radna mjesta, infrastruktura, ulaganja kako bismo poboljšali izglede za životni vijek. U budućnosti će također biti važno, reći ću to vrlo nediplomatski, E, nositi se na neki način sa kontradiktornim ishodima nedovršene globalizacije. Dakle, tu se pojavlja pitanje migracija i tako dalje. E, druga stvar koju želim reći e, je civilno društvo. Nije riječ samo o kulturi, riječ je o političkoj kulturi, o novom načinu okupljanja društava i zemalja na akademskoj razini govorimo da prolazimo kroz dekolonizaciju postkolonijalizma i to nam e, otvara prostor za različite političke formate, ne samo za civilno društvo kao za određene e, skupine koje zagovaraju pojedine teme i slično, već se otvara prostor svima drugima, stručnim skupinama, profesionalnim skupinama koje uobičajeno nisu međusobno povezane na sjeveru i na jugu. Sve njih treba uključiti u taj okvir koji sada izrađujemo ovim sporazumom sa ACP-om. Mislim da bi to mogla biti dodatna vrijednost za obje strane. To bi nam moglo također e, pomoći da ugovor bude i važniji na globalnoj razini. Taj ugovor bi doista mogao biti sredstvo za očuvanje e, onog najboljeg što je ostvareno u okviru multilateralizma u današnje vrijeme kad je ta multilateralna suradnja pod tako velikim pritiskom diljem svijeta. Dakle, mogli bismo se tu suočiti na dobar način sa problemima s kojima smo svi suočeni, a i to zbog nedovršene globalizacije. Dakle, što funkcionalnija bude, e, bude, što funkcionalnije bude ovaj naš ugovor, to ćemo ga lakše prodati, da tako kažem, u narednim mjesecima. Hvala vam lijepa. Hvala i vama, hvala svima koji su sudjelovali u ovom prvom panelu, zahvaljujem kolegama i ja ću sada na brzinu predati riječ Norbertu Noizeru, kako bi on mogao moderirati sljedeći panel. Malo kasnimo, nadam se da ćemo uspjeti nadoknaditi to vrijeme. Uh, good afternoon all together. Let's start. We have little delay because we have... Uh, evo, moramo početi, malo kasnimo, moramo završiti do pet sati. Mm, uh, dobrodošli svi na naš drugi panel danas. Želimo bolje shvatiti proces regionalizacije i kako sklopiti partnerstvo sa lokalnim organizacijama kako naše e, partnerstvo može postati stvarno partnerstvo uključujući parlamente i lokalne e, uprave. U prvom panelu ćemo početi sa e, prezentacijom Mauricija Kabuna, profesora međunarodnih odnosa na sveučilištu u Glasgowu. Zatim ćemo imati Eh, Mohameda i Goja Oflea, eh, koji je dužnosnik Afričke unije. Imaćemo i Jean-Pierre Longambasia, glavnog tajnika Ujedinjenih eh, gradova i lokalnih uprava Afrike. I Karim Sohet, koja je šefica Konkorda, radne skupine za odnose Evropske unije i AKP-a. E, svi će imati sedam minuta. Teško je držati se toko ograničenja, ali trebamo uštediti i vrijeme za, naše, e, za naša pitanja i odgovore. Izvolite. E, za profesora nije lako govoriti sedam minuta. U prvom redu da kažem, ja sam profesor na sveučilištu u Glasgowu E, radim na reformi odnosa AKP-a Evropske unije. Kao svaki dobri e, ta, italijan, e, kao i Federica Mogherini, imam nekoliko šešira. Savjetnik sam Europske komisije već dvije godine. Danas ću govoriti samo na osobnoj osnivi Ništa se ne može e, pripisati Europskoj komisiji. Ja govorim kao profesor sveučilišta u Glasgowu. E, e, teško je reći ono što želim u sedam minuta. Rekli su mi da moram dati uvodnu riječ za regionalizam. E, čuli smo već e, razliku između dvije komponente e, sporazuma. S jedne strane pokušava se održati dio akija kroz kišobran koji sadrži niz ciljeva i načela a ima i odjeljak za međunarodnu suradnju koji nije prije postojao E, bivši sporazum nije izgrađen zato e, da ima u sebi međunarodnu suradnju e, multilateralnu suradnju a ova tri stupa kad ljudi govore o tome ne shvaćaju dobro regionalizam i regionalnu integraciju ja ću nešto reći o tom pojmu, naročito o ideji regionalizma. To je oblik e, međuvladine suradnje na geografski ograničenom e, području. E, regionalizam je pod područje multilateralizma, a regionalizacija ne smijemo miješati ta dva pojma. Je postupak povećanja integracije unutar jednog geografskog područja. Koji puta se ova dva pojma miješaju, ali ne znače istu stvar. Imamo i treći termin koji se spominje u diskusiji, to je e, regionalni poredak to je međudržavna interakcija na određenom području koja može e, sadržavati e, institucionalnu međudržavnu e, suradnju. Imamo razne tipove regionalizma o kojima ćemo govoriti. Jedan tip je politički regionalizam koji se odnosi na institucije čija primarna uloga promicati e, osjećaj e, kolektivnog identiteta i to daje snagu e, državama u multilateralnim pregovorima i u globalnim poslovima. Politički regionalizam E, e, postavlja, e, ne postavlja ograničenja nacionalnoj autonomiji. To radi upravo supravno. To potiče i jača glas država u, međunarodnim odnosima. U, tom smislu moramo čitati Afričku uniju. Oni, oni idu u tom smjeru. Drugi tip regionalizma – je funkcionalni regionalizam. Funkcionalni regionalizam uključuje e, e, suradnju između država u specifičnim poslovima i područjima. Naprimjer, na primjer, e, prijevoz, promet. To može biti ključni problem za subsaharsku Afriku. To ne ogračava autonomiju država članica. E, daje niz koristi e, državama članicama. E, grade se projekti, razvijaju se projekti i privlači se novac od vanjskih donatora. I onda imamo treći tip regionalizma, a to je ekonomski regionalizam. Tu imamo niz ograničenja za države članice. E, to imamo uklanjanje barijera za protok robe i tako dalje. Ja sam vam htio dati e, nešto reći o evoluciji regionalizma u Africi, ali nemamo dovoljno vremena. Vidjeli smo razne valove e, regionalizma u posljednjih 50 godina. E, prvi val je bio međuvladin e, regionalizam. Tu se radilo o odnosima između dijelova afričkog jedinstva na osnovi odnosa između vlada E, to je rasprava koju smo vidjeli u e, isti tip rasprave kao u Europskoj uniji. Drugi val regionalizma e, je došao sa a, kad se osnovala Afrička unija 2002. To je supranacionalna institucija. To znači da se pokušava prenijeti ovlaštenja nekim institucijama, supranacionalnim institucijama koje su stvorene. I to je također pokušaj da se uspostave standardi za ljudska prava, niz takovih standarda poštivanja ljudskih prava. E, E, tu se nikada nije e, riješio problem e, odnosa između Afričke unije i Reksa. Ljudi misle da je Reks bliži narodu, ali tu možemo uvijek uspostaviti tu vezu. Mm. E, zašto Rex ne može funkcionirati kako mi želimo? Jer nemamo, dovoljno e, konvergencije između regija. Neke e, zasnivaju svoj pristup na rokovima i konkretnim postignućima i tu imamo slobodu kretanja kapitala, dobara i ljudi. E, e, ta zajednica bi trebala e, stvoriti i poticari međuregionalnu trgovinu. To se nije dogodilo. Ta E, intraregionalna trgovina je najniža u svijetu. 12% e, svih e, trgovine za razliku od 30% u Aziji i 60% u Europskoj uniji. Nema ni dovoljno koordinacije između samih članica. Naročito njihovi odnosi sa Afričkom unijom E, za Afričku uniju e, e, što su ti članovi, jesu to stupovi ili su to autonomni akteri. Mm, mnogo toga sam želio reći, ali ću se zaustaviti jer govorim već osam minuta. Nadam se da ćemo imati mnogo pitanja koja će to doći kasnije. Biće mi drago da odgovorim na njih. Hvala lijepa. E, hvala što ste te držali zadanog vremena. E, trebali smo imati ovaj akademski pristup. E, to ste napravili zaista vrlo angažirano i vrlo jasno. To će biti dobra nastava za, osnova za naše daljne rasprave. Gospodin Karbone, imate riječ. Ne, gospodin Ofleh. Hvala predsjedniče. E, u ime Afričke unije e, zahvaljujem na pozivu e, na ovom sastanku, na ovom sa budućnost AKP-a i Europske unije. To je vrlo važno pitanje za Afriku. O, zemlje članice AKP E, e, osam ih su članice Afričke unije. Tu se donose odluke koje imaju učinak na cijelu Afriku. U, a e, međutim u tome Afrička unija vrlo često ne, sudjele ni na nivou AKP-a niti na nivou Evropske unije. Oni su samo promatrači. To je vrlo važno pitanje. Kao što znate, Evropska unija je partner, važan partner za Afriku. E, suradnja e, Afrike i Evropske unije ima nekoliko instrumenata partnerstva. E, zajednička strategija koja je usvojena u Lisabonu između EU-a i cijele Afrike – sporazum iz Kotonua, politika susjedstva, sporazum za razvoj. E, ova fragmentacija, geografska e, fragmentacija Afrike e, sa svojim važnim partnerom Evropskom unije, to je s jedne strane slabi proces suradnje, regionalne suradnje na afričkom kontinentu to ne kažem da je to uzrok mm, e, e, slabe integracije, ali je jedan element. Mm. Vi ste govorili o vrlo važnim stvarima, profesore, i želim podijeliti s vama to da je Afrička unija usklađuje, koordinira e, regionalne odnose u Africi E, sjetit će se da imamo odluku e, vijeća ministara e, koja je donijeta 2006. koja usklađuje regionalne sporazume. Imamo mnogo regionalnih organizacija, to je točno. To je stup suradnje Afrička unija je dio toga. E, to nije, e, to dakle ne slabi samo proces integracije u Africi. S druge strane, e, imamo nekoliko paralelnih procesa. To razvodnjava rezultate i efikasnost svih politika. E to se događa u sadašnjem trenutku u odnosima između Afrike i Europske unije. Zato Afrička unija stalno uvodi na terenu jaka načela koji se sastoje u tome da se Afriku tretira kao nedjeljivu cijelinu cjelinu u partnerstvu sa Europskom unijom. To je jedno načelo koje je usvojeno u Lizabonu 2007 imamo jaku političku volju e, koji se e, zasniva na nastavku Kotonua. E, ono što predlaže predlaža Evropska unija za odnose sa, u odnosima do 2020 se zasniva na geografskim i drugim načelima. Čuli smo da imamo jedan mehanizam e, da e, tu privedemo i e, zemlje sjeverne Afrike imamo subsaharsku Afriku i sjevernu Afriku i to nije ni u interesu Afrike ni u interesu Europe moramo govoriti o jedinstvu to nisu samo riječi jer Eh, jer eh, sve to jako utječe i na eh, Europu jer imamo velike probleme migracija. Pa kao partneri moramo to uzeti u obzir. Moramo uzeti u obzir svih strana. Mm, Afrika želi usvojiti zajedničku afričku poziciju za budućnost. Danas je u Akigaliju imamo e, savjetovanje šefa šefova vlada i država e, afričkih zemalja. Govori se o slobodnoj trgovini, razmjeni dobara u Africi. E, dijelimo s vama ove odliko koje su usvojili afrički lideri. Zajednička stajališta afričkih zemlja E, svijet se stalno mijenja, duboke promjene se e, događaju e, i u Africi i u Europi. Kontekst se promijenio, kontekst 20. stoljeća je bio drugačiji. Sada su aspiracije dvaju partnera da imaju stvarnu razmjenu da promiču e, pravedno partnerstvo, uravnoteženo partnerstvo koje će biti od koristi za obje strane. Kao što znate, Afrika je usvojila a, a, agendu do 2060. godine. E, ta agenda sa svojim politikama i programima regionalne integracije e, mira i sigurnosti upravljanja i razvoja e, infrastruktura e, su sastavnice i osnova suradnje afričkih zemalja. Afrika je definirala svoje prioritete E, današnji dnevni red pokazuje e, da e, trebamo pripremiti novi sporazum između zemalja AKP-a i Europske unije. A neki dijelovi Afrike se tretiraju kao treće zemlje. Mislim da u ovoj raspravi moramo naglasiti jedinstvo Afrike Imamo samo jednu Afriku. Postoji samo jedna Afrika. Ona ima svoju zajedničku agendu. E, e, kao što imamo jednu Evropsku uniju. E, želimo poticati, poticati jedinstvo Afrike kako bi a Afrika govorila jednim glasom zajednička strategija e, e, koja je e, usvojena 2007. godine treba provesti ovo načelo. Mm, sastanak u Abidžanu je također potvrdio ta načela i to je dalo novi elan partnerstvu. Partnerstvo E, između e, e, zemalja Afrike i Europske unije. Mora stvoriti jedinstveni okvir suradnje dvaju kontinenata, dakle Afrike i Europske unije. Ovaj okvir mora obuhvatiti sve afričke regije, pet regija, lokalne zajednice i i e, sve članice Afričke unije. Moramo održati sporazum e, suradnje, o suradnji i instrumente suradnje. E, sporazum o, iz Kotonua, sporazum o susjedstvu i tako dalje. Pregovori koji će doći nam daju idealnu priliku da ta načela provedemo. Današnje partnerstvo mora služiti tome da se riješe sva pitanja od interesa za obje strane. Jer se neka pitanja koja su od bitnog interesa i važnosti za Afriku izvan tih pregovora u Kigaliju se govori o slobodnoj razmjeni e, i protoku roba u cijeloj Africi. Moramo uskladiti politike, moramo e, partnerstvo učiniti učinkovitim, moramo imati više koherentnosti u suradnji dvaju kontinenata moramo poticati partnerstvo, međutim Afrika će i dalje e, naglašavati svoju solidarnost sa svim regijama. I ovdje ću se zaustaviti i reći da Afrika danas je kontinent, jedinstveni kontinent. I u interesu je od, za obje strane Evropske unije i zemalja AKP-a da shvati to jedinstvo. Hvala. Hvala na ovoj zbilja jasnoj izjavi. Govorili ste o tom problemu fragmentacije, gdje imate znači, države e, Afrike u AKP-u, s druge strane imate problematiku Afričke unije. Moramo vidjeti kako nadići tu fragmentaciju i ostvariti e, učinkovitije odnose između Afrike Evropske unije, a sada bih pozdravio i dao riječ gospodinu Jean-Pierre Elong Mbasiju, osam minuta, ako je moguće. Da, ako bude moguće, hvala, govorit ću na francuskom. Hvala što ste nas uključili u ovo saslušanje. Ja vas pozdravljam u ime predsjednika, gospodina Khalifa Ababakara Sala, koji je e, predsjednik naše organizacije Ujedinjenih e, gradovi e, i lokalne uprave Afrike, je 50 takvih znači organizacija lokalne uprave je oko otprilike 200 2000 gradova. To okuplja otprilike 350 milijuna afričkih stanovnika. Ja sam e, glavni tajnik te organizacije. I želio bih vam reći da ću se baviti pitanjem e, u četiri točke. Prvo, lekcije koje se tiču primjene ugovora iz Kotonua. Drugo pitanje je znači e, jačanje Ujedinjenih gradova i lokalnih uprava na međunarodnoj razini. Treće su našu, naši prijedlozi za ovaj period nakon e, Kotonua, a četvrto je ono što e, komisija predlaže za razdoblje nakon Kotonua. Što se tiče samog Kotonua, za nas, e, lokalne vlade, najvažnija inovacija u odnosima između EU-a e i skupina država AKP-a u odnosu na što je, ono što je postojalo u ugovorima iz Eundea iz Lomea je bila zapravo potvrđivanje tog načela e, proširenog partnerstva na sve e, druge e, čimbenike i aktere a ne samo na središnje vlade. U okviru e, sporazuma imamo cijeli niz članaka koji govore o tome kako je to partnerstvo, prošireno partnerstvo i što to sadrži. Znači imamo cijeli niz E, čimbenika i na državnoj i nedržavnoj razmjeni. To je izuzetno važno za razvoja. Također želimo e, poboljšati učinkovitost e, i isto tako relevantnost suradnje, posebno što se tiče u borbe protiv siromaštva. To je ono što je tog sporazuma i članaka. Bez obzira što taj nač to načelo vrlo privlačno, ono je pokazalo se da je i dvosmisleno. Imamo taj učinak e, pojednostavljenja i e, svi drugi akteri osim e, znači u usmom, uskom smislu državni akteri su bili proglašeni nedržavnim akterima. To je uključivalo i isto tako lokalne uprave, a to je dio državne uprave moram reći da privatni sektor i civilno društvo su bili veliki korisnici sporazuma iz Kotonua jer imali smo mehanizme e, za njihovo uključenje, financijske instrumente za provođenje. E, također smo imali institucionalnu provedbu, na primjer ACP Business Forum ili Society Forum. Ništa takvog e, nije napravljeno za lokalne uprave. To su zapravo siromašni rođaci ugovora iz Kotonua. Mogu reći da su lokalne vlade bile skoro isključene iz političkog dijaloga ili konsultacija vezano pregovore i znači nacionalnih, indikativnih i regionalnih i nacionalnih programa. E, nikad nisu bili uključeni u definiciju i provedbu zajedničke strategije EU-Afrika, e bez obzira što smo to stalno tražili. Tek 2013. godine, kad smo imali objavljivanje komunikacije, jačanje lokalnih uprava u lokalnim e, zajednicama i u partnerskim država, tu je e, komisija e, priznala specifičnost lokalnih uprava i govorila o tome da su to državni čimbenici prije svega. Mogu reći da se u tom smislu daje više mjesta lokalnim vladama. Mi smo inicirali usvajanje 2014. E, e, od strane država, e, čelnika države i vlada povelju načela E, te također i e, isto tako visokog vijeća za lokalne uprave. Mi smo isto tako sudjelovali u cijelom nizu sastanka gdje su se osmišljavala stajališta. Imali smo znači i te pregovore 2015. i 2016. godine na međunarodnoj razini. Isti e, napor je napravljen. Imali smo stajanje, stvaranje task force svjetske na svjetskoj razini, zahvaljujući tome imamo isto tako i ovaj cilj održivog e, razvoja broj 11 vezano uz održive gradove, te također provođenje ovog načela subsidijarnosti i tranzicija prijelaza prema održivom razvoju na lokalnoj razini. E, što je za nas e, razdoblje nakon Kotonua. On se mora upisati u potpuno drugačiji kontekst nego onaj koji je prethodio e, potpisivanju i sklapanju sporazuma iz Kotonua. Moramo jednostavno staviti karte na stol i priznati da što se tiče socijalne transformacije lokalne uprave su e, glavni akteri, važan akler u tom smislu, te Europska unija ne može zatvarati oči pred tim. Što se tiče e, upravljanja e, ugovora o partnerstvu, ovdje Imamo Afriku koja se tretira kao jedinstveni entitet. I to podržavamo. No što se tiče lokalnih uprava moramo čuti njihov glas u svim politikama. Moramo učiniti to da lokalne uprave budu dio financijskog sustava koji će se uspostaviti. Nećemo možda imati proračunske linije u tom smislu za Afriku ili za druge regije, no za nas je potrebno e, da se stvori financijski instrument koji će uzeti u obzir suradnju sa Afrikom. Mi smo zabrinuti zbog načinom, zbog e, načina na koji e, prijedlog Europske komisije ne uzima u obzir znači to tu važnu ulogu lokalne uprave ne uzima u obzir isto tako njihovu ulogu u održivom razvoju te o tom upravljanju na više razina. Mi smatramo da danas e, e, uloga lokalnih uprava treba biti uključena u novu povelju Europske lokalne i afričke lokalne uprave trebaju e, znači također izvršiti prijedloge, napraviti prijedloge. To je napravljeno na e, zadnjem samitu, a to je zapravo modalitet organizacije znači paralelnih e, vrsta funkcioniranja. nemam, ne trebamo sad tu podržavati više to stvaranje ad hoc, onako kako je to bilo u prošlosti, nego je došlo vrijeme da i Afrička unija i Europska unija analiziraju koja je njihova težina u današnjem svijetu i vidjeti na koji način mogu ostvariti poštenu, odgovornu suradnju. Hvala. Hvala vam. Gospodine Jean-Pierre elong Masi, vi ste govorili o važnosti lokalnih e, uprava u okviru e, našeg odbora mi naravno e, pridajemo tome pažnju. Govorili ste o važnosti ovog održivog cilja održivog razvoja E, broj 11, a sada Karen Sohet iz Konkorda. Imate riječ, izvolite. Hvala. Ja ću prezentirati e, stajališta Konkorda, e, razvojnih nevladinih organizacija koji će, bez obzira na budući okvir partnerstva AKP eu mi smatramo da se to mora osnivati na partnerstvu jednakih, a također da se uzme u obzir politički prioriteti i interesi svih. Sa tim širokim e, ciljem e, u mislima. Mi smo isto tako osmislili neke smjernice vezano uz mandat EU, a to ćete naći na stranicama Concorda. Mi smatramo da je od suštinske važnosti za to partnerstvo da ima dugoročne ciljeve, e, dobrobiti za sve i mir za sve, te također stavi u e, srce djelovanja prije svega planet. Mi smatramo da e, temelji trebaju sadržavati sve ključne i obvezujuće elemente koji su ključni za obje strane, no isto tako i posljedice nepridržavanja odredbi. Mi podržavamo obvezujući karakter. Mora se uzeti isto tako sve e, moguće međunarodne angažmane koje e, se primjenjuju na obje strane. Isto tako temelj mora sadržavati i postojeće angažmane kako bismo uzeli e, u obzir različite potrebe te razine razvoja, uzimajući u obzir i političke izvore, prioritete razvoja te također inicijative regionalnih integracija. Ti angažmane zajedno sa e, o ključnim elementima temelja trebaju se e, primijeniti i u budućim trgovinskim sporazumima. Možemo reći da ima u šest strateških e, prioriteta koje je EU predložio, e, ima mnogo pozitivnih elemenata, posebno na području okoliša ili ljudskog razvoja. No što se tiče ovog e, pristupa silosa, mi smatramo da se to treba napustiti i da moramo to upisati u tri dimenzije drživog razvoja i to u okviru agendije 2030. godine. To mora biti sadržano u cijelom sporazumu. Mi također e, očekujemo od toga da uzimajući u obzir interese i prijedloge partnera država AKP-a imat ćemo znači mnogo uravnoteženije ciljeve oko kojih će se sporazumiti u budućnosti. Posebno što se tiče i migracija e, i ulaganja i trgovine. No što se tiče ovog e, e, partnerstva, partnerstva sa e, različitim dionicima, on mora biti takav. To je izuzetno važno. Na, imamo nekoliko uvjeta za to. Prvo moramo prepoznati različite i specifične doprinose koje svaki dionik donosi. Isto tako imamo potrebu uravnoteženog sudjelovanja svih. Moramo razlikovati s jedne strane uloge poslovnog e, e, svijeta, s druge strane nevladinih udruga ili lokalnih vlada, ovako kako smo upravo čuli. Što se tiče angažmana, treba se e, izraditi budućnost oko glavnih ciljeva za civilno društvo, onako kako je to definirano na međunarodnoj razini. Kad govorimo znači, o akcijama u cijelom svijetu, onda je ključno za budući sporazum e, e, da upiše temeljne slobode i ljudska prava u svoje djelovanje, uključujući slobodu e, izražavanja, govora i okupljanja, a treba također uključiti i mogućnost traženja novih financijskih resursa. To treba biti obvezujući dio ovog sporazuma. No, kao što je Jean-Pierre rekao, nije dovoljno da se prepozna uloga nedržavnih dionika, kao što je to bio slučaj u sadašnjem eh, CPA-u. E, uvijek je lagano izgubiti iz vida dobre intencije i načela. Jedan suštinski preduvjet da imamo zbilja partner, partnerstvo koje će uključivati različite e, dionike, da se svi ti dionici uključe, a moramo imati političku volju. E, te moramo u tom smislu ostvariti politički dijalog, a moramo također i nadzirati provedbu svih tih načela i ciljeva. To je naravno mora e, sa sobom znači i pristupačnost informacija te također mehanizma odgovornosti, moramo imati također i parlamentarni nadzor, a također omogućuje e, nadzor koliko su se ti ključni elementi i poštivali i provodili. Što se tiče e, civilnog društva i drugih nedržavnih e, dionika, oni moraju moći ulagati žalbe ako imamo kršenje tih obveza što se tiče temeljnih prava ili e, ljudskih prava od strane svih partnera. Svi ti elementi su e, od suštinske važnosti za ovo partnerstvo na više razvina i trebaju biti uključeni u tekst sporazuma. No, kako bi to postalo stvarno, moraju biti popraćeni sa stabilnim mehanizmima sudjelovanja na različitim razinama. E, ako su sve strane u sporazumu e, ozbiljne što se tiče sudjelovanja civilnog društva, onda trebaju također i odlučiti uključiti formalne mehanizme dijaloga u sporazum, te također podržati to sa administrativnim i financijskim resursima efektivno sudjelovanje civilnog društva također ima i četiri dodatna elementa. Prvo, promocija doprinosa civilnog društva u političkom dijalogu i provedbu na nacionalnoj i regionalnoj razini. Drugo, promicanje dijaloga i zajedničkog rada unutar civilnog društva između civilnih društava, država te također zajedničkih parlamentarnih e, tijela, uključujući isto tako i e, šire formume sastanke i u e, tijela Europske unije i AKP-a. To također treba biti podržano i online platforma za razmjenjivanje informacija, e, iskustava i isto tako za rasprave. I na kraju moramo također ustanoviti i e, formalna tijela predstavnika civilnog društva kako bi e, se E, održavao e, redovit dijalog sa e, dužnoscima i ministarstava te isto tako razinom šefova država i vlada. Mi imamo druge ideje, no u svakom slučaju biti će nam drago kad budemo imali finalizirano te ideje da o njima raspravljamo kasnije. Hvala. Hvala vam lijepo. Dakle, e, prije svega ljudi i planeta, s time se svakako slažemo, ali to možemo ostvariti samo uz snažno civilno društvo. Dakle, naša je uloga ovdje u parlamentu da branimo prostor za organizacije civilnog društva. Sada otvaram raspravu e, za naše zastupnike, Marija Hodbuk, a E, zatim e, kolegica i onda gospodin Schaffhauser. Izvolite. Srdačna hvala. Imam jedno pitanja za gospodina Bunea. E, rekli ste da međuregionalna trgovina nije napredovala. Koji su uzroci za međuregionalna trgovina? Što su uzroci? Eh, je li uzrok tome što eh, da većina se robe izvozi u Europu ili su to neki drugi uzroci? Također ste vrlo eh, jasno rekli da je Afrička unija ima status promatrača. Rekli ste da je Afrika fragmentirana partnerstvo Afrička unija, Evropska unija se mora dalje razvijati, to ste rekli, i trebamo zajedničku strategiju. Da li tu strategiju e, gledate kao nadomjestak Kotonua, da moramo razviti nešto novog, ili mislite e, da će to biti u okviru Eh, ovog novog sporazuma eh, sa državama AKP-a. Za nas zelene je eh, uvijek bilo važno da kažemo da moramo ponovno razmisliti o, razmisliti o našim odnosima sa cijelom Afrikom da li treba početi sve iznova ili to staviti pod krovnu organizaciju uh, AKP uh, Evropska unija. Uh, vi ste rekli da neki elementi slabe zapravo ovu suradnju. Dajem riječ Cecil Kuenge. Izvolite. Hvala vam lijepa. Norbert, zahvaljujem i govornicima na njihovom doprinosu. Moje pitanje veoma je kratko. Zanima me prije svega, a time ću se nadovezati na prethodnu raspravu, Naime, čini se da će se zajednička parlamentarna skupština ugasiti, a to znači, dakle, do sada e, se e, ta parlamentarna skupština sastajala i trebala se sastajati dva puta godišnje, svake šest mjeseci, E, međutim nikada nije zapravo zaživjela. Ja bih htjela veleposlanika pitati sljedeće. Imate li vi kakvu ideju, kakvu bi ulogu panafrički parlament mogao imati u svemu tome u ovom razdoblju nakon sporazuma iz Kotonua? Dakle, bismo li mogli na neki način ondje e, organizirati sastanke izaslanstva Europske unije, izaslanstva pan unije? E, ja nisam sigurna da je to moguće i doista bih pozvala sve svoje kolege da se pozabavimo ovim pitanjem zajedničke parlamentarne skupštine, da vidimo doista što će s tome biti. Drugo pitanje, nisam u raspravi čula da se mnogo govori o dijaspori. Govori se o civilnom društvu, ali to nije isto što i dijaspora. E, pan Afrički parlament e, spominje dijasporu u svom ustavu, govori da dijaspora predstavlja šestu afričku regiju. E, i predviđa da ta dijaspora ima svoj glas. Znamo da dijaspora ima veliku gospodarsku moć u čitavom gospodarstvu, a i u nekim drugim područjima, pa me zanima koju bi ulogu dijaspora mogla imati u situaciji nakon Kotonua. Hvala lijepo, gospodin Schaffhauser. Hvala gospodine predsjedniče. U prvom redu bih htio pocrtati važnost e, paritarne skupštine e, da je napustimo bi bila velika greška e, jer je to sada ključni moment za razvoj Afrike, a to bi bila katastrofa. E, bili bismo zatvoreni u jednoj pogrešnoj koncepciji, ja sam to rekao i ponovno ću reći, pogrešnoj koncepciji e, razvoja. Osim sporazuma u, iz Kontonua moramo imati i e, sporazum iz Omea, to je trgovinski razvojni sporazum koji se ne odnosi samo na tržište a ako danas imamo propast sustava razvoja, glavni uzrok je taj pristup koji se samo veže na, na tržište mm, mm. a ne uzima u obzir decentralizirane ili državne aktere. Razvoj Kine, Singapura, Emirata ili E, naš razvoj nakon rata. E, to se radi pomoću e, razvojnih agencija i razvojnih fondova. Moramo se suočiti sa tim velikim izazovom. Moramo imati jedan kodeks za razvoj u mom privatnom radu, osim mog e, parlamentog rada, e, e, ja radim na tome da privlačimo investicije. To se može dogoditi samo u okviru gdje je država od temeljne vrijednosti. Nemam politički okvir mora ići ruku pod ruku sa ekonomskim okvirom. Moramo imati dugoročne vizije, dugoročne vizije tržišta. Hvala lijepa. Prije nego što se obratimo našim članovima panela, e, imamo ovdje i Europsku službu za vanjsko djelovanje. Želite li uzeti riječ? Ne? Ako ne, e, onda ću e, zamoliti Devko, ne, ne želite ništa reći. E, moramo završiti najkasnije u 5 i 15. Prema tome, svaki od vas ima 3 do 4 minute da odgovori na pitanja i dade zaključak. Evo, počet ću s vama, Hvala. Ja ću pokušati isprovocirati svog prijatelja iz Afričke unije. Naime, mi razumijemo njihovo stajalište. Ja sam pročitao govor Musa Papakija koji je on održao jučer i čini mi se da je on rekao isto što i vi no, to će biti problem, naime, riječ je o pravnom ugovoru, o pravnom sporazumu. Vi e, možda razmišljate o tome na koji način će Afrička unija pristupiti tom ugovoru i tu se možda e, postavlja pitanje kako pristupiti toj odredbi vezano uz regionalnu organizaciju. No to je problem samo ako države članice te regije odluče predati dio svog suvereniteta toj regionalnog organizaciji. E, tu onda biste mogli imati problem sa planiranjem kako bi Afrička unija mogla pristupiti tom ugovoru. Druga stvar koju vam želim reći tiče se odnosa između Afričke unije i Reksa. Ona, taj odnos nije tako fluidan kao što biste vi htjeli da mi e, mislimo. Prostite što sam tako iskren. Dakle, postoje tu određeni sporovi između Afričke unije i te regionalne organizacije. Drugo e, ili treće moje pitanje, jesmo li sigurni da želimo u potpunosti izbrisati AKP? Čini se da ove ideje o novoj Africi govore da ne postoji zajednički identitet, nego samo zajednički interesi između a zemalja Kariba i Pacifika i afričkih zemalja. Jesmo li sigurni da ne postoji više sličnosti između pacifičkih i karibskih zemalja i afričkih zemalja. Možda Afrika više ne treba karibske i pacifičke zemlje, možda vam ne trebaju oni a ne treba vam ni Europska unija kao posrednik u vašem odnosu sa afričkim i karib, e, e, karibskim i pa, e, pacifičkim zemljama. I zatim u odgovoru na pitanje koje sam čuo, to je nešto o čemu ja govorim sa svojim studentima, postavljam im upravo to pitanje i kažem ih, smatrate li da postoji više prepreka između recimo Liberije i Gane ili između Liberije i Europske unije? Više prepreka postoji između Liberije i Gane i upravo zato je trgovina unutar regije toliko ograničena zato što države pripadaju e, velikom broju regionalnih organizacija i to stvara problem Također postoji problem diversifikacije. Većina zemalja u određenoj regiji proizvode istu robu i gospođi Kenge još mogu odgovoriti. Mogao bi i na talijanskom, ali neću, govorit ću na engleskom. Biste li bili spremni putovati tri puta godišnje u Afriku? u karibsko područje i u pacifičko područje. Dakle, način na koji ja čitam prijedlog e, piše da odustajemo od zajedničkih parlamentarnih skupština. Ne, samo želimo da i one budu ciljanije, možemo ih dakle redovito imati ako svi vi budete spremni tri puta godišnje putovati na regionalne zajedničke parlamentarne skupštine. Hvala vam lijepo, mi imamo dopuštenje za putovanje samo jednom godišnje. Prije svega želim zahvaliti gospodinu Karboneu, jer ja sam došao u ovu salu da kažem isto što i predstavnici Afričke unije. Znači ja ovdje predstavljam stajalište Afričke unije. Kad se to stajalište uzme u obzir i u svoje, onda ćemo mi to podijeliti s vama. E, sa skupinom država AKP-a i svim drugim partnerima ono što je rekao gospodin Carbone, nešto ću reći vezano uz to. Nema problema između znači Europske unije i ekonomskih regionalnih e, zajednica i Afričke unije. Jedan primjer, na primjer, arhitektura Afrike za e, sigurnost. Imamo znači tu kaskadnu strukturu i svi igra svoju ulogu. To je konkretna struktura kad danas imamo u Afriku, Africi krizu ili sukob, prvi odgovor je afrički, ne e, kao u 80. godinama gdje e, e, je trebalo dosta vremena Ujedinjenim narodima da se rasporede na terenu. Evo, to je jedan primjer. Što se tiče e, trgovinske razmjene. Imamo više razloga za to, no mi smo sad pokrenuli znači slobodnu e, zonu, e, znači zonu slobodne e, trgovine u Africi i imamo znači komisiju za Afriku u okviru Ujedinjenih naroda do 2020. godine sredstva će se udvostručiti. To je pokrenuto. To će dati također i odgovor na razini koordinacije regionalnih organizacija. prije smo imali zbilja e, puno regionalnih organizacija, no u dvije, od 2006. godine imamo znači taj e, tripartitni sustav skupina e, kome Komeza, Istočna Afrika i Sadek. Afrika predstavlja 55 država članica u Afričkoj uniji i u toj e, tom području slobodne trgovine kad e, budemo to pokrenuli onda ćemo imati i e, carinsku uniju na razini kontinenta. Neću sad ulaziti u detalje, no stvari će se promijeniti. Što se tiče pitanja vezano uz fragmentaciju Afrike, to je realnost. Nisam rekao da ćemo uh, ustanoviti zajedničku strategiju. Strategija je usvojena 2007. sastanka na vrhu u Lisabonu i ona postoji. Nisam rekao da danas e, Afrika usvaja zajedničko, afričko stajalište. Nisam sad e, govorio o e, znači zamjeni kotonua, no stajalište će dijeliti svi partneri. Da li će to biti pod okriljem skupine AKP-a, rekao sam da što se tiče E, partnerstva, logično je da imamo znači e, tu e, jednostavno interes za partnerstva između Europske unije i Afričke unije i to kroz zajedničku strategiju. Mi ćemo naravno nakon tog stajališta produbiti e, raspravu sa Europskom unijom. Afrička unija osmislila cijeli niz različitih e, e, mehanizama i akcija kako bi se povećala uloga dijaspore. A što se tiče ovog pitanja Schaffhausera, gospodina Schaffhausera, da, moramo imati u svakom slučaju viziju na dugi rok, a ne samo viziju na kratki rok koja će biti podvrgnuta pravilima tržišta. U potpunosti se slažem s onim što ste rekli. Mr. A sada tri minute, gospodin Bazi, izvolite. Hvala. Mislim da moramo imati hrabrosti, gledati eh, stvarima u oči. U provedbi Kotonua e, su Europska unija i Afrička unija osjetile e, potrebu da imaju zajednički okvir i zove se Joint Africa EU Strategy. Postojale su manjkavosti u tom političkom dijalogu i zbog toga je ta strategija osmišljena. To treba prihvatiti. Znači, možemo reći da e, e, organizacije koje su relevante na svjetskoj razini su prije svega organizacije okupljaju na kontinentalnoj e, razini. Razini kontinenta. Znači, imamo u tom e, o tim e, znači dijalozima, imamo dijalog za skupini e, afričkih država, pacifičkih država, Latinske Amerike i tako dalje. Nikad ne razgovaramo sa skupinom AKP-a. Naravno, dinamika je izuzetno važna i za civilni sektor. Treće, gospodine Schaffhauser, vi ste govorili o E, su razvoju. To je nešto što je u literaturi nestalo u Europi. Kotonu je uspostavljen kako bismo iz Lomea, iz Jaunda izašli. Imali Europa e, hrabrosti da brani međunarodnu solidarnost i svoj socijalni model. U ovom trenutku e, e, odgovor mora biti sadržan u novom sporazumu i mi ćemo ga pomno pratiti. No, e, isto tako potičem isto tako i Afričku uniju i ambasadore AKP-a da se priduže stajalištu Afričke unije. Uh, importance of the uh, local authorities and I think you Hvala vam lijepo. Evo, naglasili smo važnost e, lokalnih organizacija. Mislim da ćemo nastaviti naglašavati važnost civilnog društva. Pa ja sam htjela nešto reći o zajedničkoj parlamentarnoj skupštini, jer doista mislim kako je to važno tijelo i mi kao civilno društvo smo tijekom godina e, surađivali najviše upravo sa par, zajedničkom parlamentarnom skupštinom. S njima smo vodili dijalog i mislimo da je sudjelovanje parlamenta općenito važno i da ga u budućem sporazumu treba pojačati na svim razinama, na nacionalnoj razini, regionalnoj i na razini AKP-a. Mi kao civilno društvo nadamo se da ćemo nastaviti imati dobar dijalog sa parlamentima na svim razinama. Također sam htjela naglasiti kako je za civilno društvo važno da se i taj regionalni prostor, regionalna razina više prilagodi potrebama civilnog društva, no mislim da postoji stvarna želja na strani partnera iz AKP-a da nastave raditi zajedno, da te tri regije nastave raditi zajedno i e, mislim da je važno razgovarati s ljudima iz tih triju regija i čuti što oni misle o partnerstvu na razini civilnog društva nije to bilo lako i kad je forum za civilno društvo AKP-a uspostavljen bilo ga je teško učiniti učinkovitim operativnim teško je dobiti financijska sredstva koja bi omogućila rad na području triju tako velikih regija, no mislim da je to nešto čime se u budućnosti trebamo pozabaviti, da ne bismo trebali samo tako odustati od te razine AKP-a. Hvala vam lijepa, hvala našim stručnjacima. E, mislim da smo čuli različita stajališta koja su sva za nas u ovome odboru veoma korisna kako bismo mogli e, fino ugoditi našu rezoluciju koju planiramo iznijeti i o njoj glasovati na odboru na sastanku 24. travnja. Hvala vam lijepo na sudjelovanju, želim vam ugodno poslje podne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 Excuse me, maybe we can start with our agenda because we have Možda možemo početi sa e, nastavkom našega rada. Imamo još nekoliko točaka dnevnog reda. Imamo mehanizam Unije za civilnu zaštitu i zatim budućnost hrane i poljoprivrede. Mislim da možemo nastaviti sa točkom broj 15, mehanizam Unije za civilnu zaštitu. Riječ je o reviziji mehanizma Unije za civilnu zaštitu. Postoji prijedlog komisije da se pojačaju preventivne aktivnosti, a najvažnija promjena uključena u ovaj prijedlog vezana je uz sposobnost Unije da odgovori na e, različite katastrofe i to time što bi se stvorila E, ciljana pričuva, dakle namjenska pričuvna sredstva za tu svrhu, takozvani RESK EU, što znači ako ovaj prijedlog bude usvojen da će komisija imati na raspolaganju određena sredstva kao što su zrakoplovi za E, gašenje požara koji se onda mogu rasporediti e, kada je to potrebno, a kada sredstva koja su na raspolaganju državama članicama nisu dostatna. Vidjeli smo prošloga ljeta koliki je učinak bio požara u Portugalu, a države članice mogle su pomoći vrlo ograničenim sredstvima budući da su i same bile u stanju visoke pripravnosti. E, dakle, što se tiče odbora DEVE, ovo je mišljenje važno, budući da se mehanizam za civilnu zaštitu može aktivirati u kriznim situacijama izvan Europske unije, pa je važan odnos između ovih instrumenata. E, izvjestiteljica je gospođa Zovko, ja ću govoriti u njezino ime, ona se iskreno ispričava, ali e, nije mogla danas biti ovdje s obzirom da ima obvezu kao voditeljica E, misije, promatračke misije u Nepalu koja prati tamošnje izbore, dakle ona je trenutačno u Nepalu. Gospođa Zovko izražava svoje zadovoljstvo prijedlogom komisije, smatra da je to važan zakonodavni prijedlog koji može ojačati kapacitete Europske unije država članica vezano uz preventivne mjere i odgovore na krizne situacije promiče se pojednostavljena i e, učinkovit način odgovora na e, katastrofe. E, dakle, po njezinom mišljenju ovaj instrument može biti od velike pomoći kako bi se omogućila učinkovitije odgovor uključujući i recimo obuku osoblja za krizne situacije kako u EU tako i u partnerskim zemljama. E, gospođa Zovko naglašava jasno razdvajanje civilne zaštite i humanitarne pomoći, što podrazumijeva i e, jasno razgraničenje proračunskih linija za te dvije svrhe. Nadalje, uzevši u obzir složene intervencije na međunarodnoj razini, e, gospođa Zovko e, navodi da je važno e, zadržati neutralnost Europske unije tamo gdje se koristi mehanizam civilne zaštite u situacijama u kojima se inače pruža humanitarna pomoć. Također, e, kapaciteti takozvani RESK EU biti će e, na raspolaganju komisiji. Nadalje, gospođa Zovko navodi da ovaj prijedlog ne treba ići na uštrb e, kapaciteta koji postoje na državnim razinama, na razinama država članica, već da se treba nadopunjavati sa kapacitetima na E, državnim e, razinama. E, evo, toliko, a sada bih dao riječ izvjestiteljici u sjeni, gospođi Kenga. Izvolite. Hvala vam lijepa. Hvala na ovome što ste rekli, to će nam pomoći da provedemo raspravu e, o reformi mehanizma civilne zaštite. Želim se osvrnuti na samo nekoliko stvari vezano uz iskustvo koje imamo u Italiji u proteklih nekoliko godina. Imali smo čitav niz prirodnih katastrofa, potresa, e, požara, a slično smo vidjeli u drugim državama članicama, e, jednako tako i u Italiji. E, imali smo također i poplave, dakle to su prirodne katastrofe i Italiji je bila potrebna civilna zaštita, odnosno mehanizam civilne zaštite. Važno je da imamo snažne strukture koje mogu djelovati na terenu i koje mogu pomoći E, u zaštiti i intervencijama. A kako bi se to e, omogućilo, potrebno je da ljudi budu spremni, obučeni za takve intervencije. Recimo kada je riječ o poplavama, važno je spasiti ljude, dakle takve stvari se s vremena na vrijeme događaju. Također mi smo svjedočili velikom doprinosu koji je dala naša civilna zaštita. Još nešto što je važno je da dođe do reforme ovog mehanizma na razini Europske unije. Iz ovog izvješća e, vidimo da se osobito naglašava da Europska unija treba ostati e, neutralna po mom mišljenju, Europska unija bi trebala predložiti da svaka država članica provede reformu svojeg zakonodavstva vezano uz prevenciju e, prirodnih katastrofa. Dakle, nije riječ samo o intervencijama, riječ je i o prevenciji i to je odgovornost država članica želim to naglasiti, dakle potrebu da se reformira zakonodavstvo. Također treba iskoristiti najbolju praksu iz e, nekih zemalja, recimo Italija i druge države članice mogu objediniti svoja iskustva i predložiti najbolju moguću reformu sustava civilne zaštite. U svakom slučaju nadam se da će ovo izvješće pomoći osobito onim zemljama koje su osobito ugrožene i u kojima se ovakve prirodne katastrofe češće događaju. Hvala. Hvala lijepa. Ne vidim druge izvjestitelje u sjeni, pa ću dati e, riječ opće upravi EKO. Hvala lijepa predsjedatelju, zahvaljujem izvjestitelju i e, izvjestiteljima u sjeni. samo nekoliko primjedbi. Što se tiče humanitarne pomoći, naravno postoji europski konsenzus koji je potpisala komisija o humanitarnoj pomoći. E, jasno se govori o civilnoj zaštiti, moramo se držati pravila i propisa. E, što se tiče neutralnosti, 99% e, naših intervencija se dešavaju u zonama u kojima nema sukoba E, pa su e, te intervencije neproblematične. Drugo, svjesni smo važnosti e, neutralnosti humanitarnih intervencija. Što se ne vidi u samoj prirodi stvari, u formalnim zahtjevima odbijamo pomoć jer smatramo da percepcija neutralnosti ne bi bila ispoštivana a kad dobivamo e, pozive međunarodnih organizacija e, da pomognemo u logistici u ratnim zonima, za nas je to vrlo jasno. Humanitarna pomoć i civilna zaštita e, nisu više paralelne u većini slučajeva. One su komplementarne. U reakcije na uragan Irma i Marije prošlog ljeta Europska civilna zaštita i mehanizam e, je financirao nizozemsko plovilo koje je dala nizozemska vlada da prevoz, preveze hranu i druge materijale koje su dale razne humanitarne organizacije. Naglašavamo komplementarnost. Kod e, e, izbjegličkih kampova Rohingya u Bangladešu Neke nordijske države e, su dale e, brodove, kontejnere e, i to vrlo brzo. Išli su u bazar. Mi smo to sufinancirali kao operaciju civilne zaštite. Jedan od ovih kontejnera je i vije zastavu Ujedinih naroda. Imamo vrlo dobru praksu, radimo ruku pod ruku sa partnerima za humanitarnu pomoć. U, u eko e, civilna zaštita i humanitarna pomoć su e, odgovor na katastrofe. To e, koordiniramo u Centru za odgovor na hitne situacije. Za odgovor kolegice iz Italije. Jedan važan aspekt ovoga. Imamo neke odredbe o prevenciji i pripravnosti e, u, legalnom, u pravnom smislu koje e, predlažemo. E, međutim, važnija obveza komisije je da pratimo komunikacije. U popratnoj komunikaciji mi osiguravamo da novac iz strukturnih fondova da se tu uzima u obzir pitanje pripravnosti, a sada razgovaramo sa drugim općim upravama, naročito sa regijom, da pripremimo uvjetovanosti kako bismo osigurali da se ulaganja dobro koriste da e, prilagodba klimatskih promjenama, prevencija katastrofa, sve e, e, to mora biti uzasto u obzir kad se troši novac iz strukturnih fondova. Hvala lijepa. Hvala na ovom stajalištu. Imamo li komentara? Izvolite. htjela sam zahvaliti na ovom odgovoru. E, htjela sam potvrditi u jednu stvar u, u, ovim slučajevima. E, Italija koristi e, koristi novac iz fonda solidarnosti. Kad smo imali potres pred šest godina, kad dođemo u to područje danas i kad vidimo ponovnu izgradnju tu zahvaljujemo fondu solidarnosti to nam jako pomaže kod prirodnih katastrofa e, e, u blizu Ferrare smo imali taj potres e, i tu smo koristili sredstva iz strukturnih fondova. Hvala lijepa. A sada ću e, dati riječ e, izvjestiteljici, mm, to jest e, ja govorim za nju, rok za amandmane je četvrtak 22. ožujak do 5 sati. Hvala lijepa. Idemo na sljedeću točku. Budućnost prehrane i poljoprivrede. Eh, izvjestitelj upravo dolazi. To jest izvjestiteljica upravo dolazi. Agri eh, odbor, Agri je vodeći odbor eh, u ovom izvješću na vlastitu inicijativu izvjestitelj Herbert Dorfman. 29. studenog 2017. Europska komisija je predstavila komunikaciju u kojoj se izlažu ideje o budućnosti e, prehrane, hrane i poljoprivrede. E, niz promjena zajednice ZPP-a se predlažu, e, fokusira se na pojednostavljenju i dobrom korištenju sredstava. Agri je vrlo brzo reagirao, imat će e, glasanje 16. E, e, svibnja izvjestiteljica za deve je gospođa Marija Neuhl, ona je ovdje. I sada ću joj dati riječ. Izvoli Marija. Hvala lijepa. Ja bih e, htjela reći samo nekoliko riječi o tome. Mislim da je važno da kažemo da a, sadašnja, sadašnji ZPP e, e, izgleda kao da se ta politika odvija samo u Europi. To međutim nije slučaj. Mi naša politika ima učinak i na zemlje juga Um, uh, na zemlje u koje izvozimo ili iz kojih uvozimo hranu. Uh, tu postoje direktna veza između naše politike i onoga što se u tim zemljama događa. O tome bih htjela govoriti, o učinku naših politika na zemlje u razvoju u izvještaju naglašavam e, važnost, koherentnost e, e, poljoprivredne politike i ribarstvene politike. Ne možemo raditi protiv interesa zemalja u razvoju. Mislim da tu treba mnogo toga promijeniti. Moramo imati u obzir cilj broj dva, na primjer E, borba protiv gladi i cilj e, e, broj 12 odgovorna potrošnja ali i jedan od ciljeva je život u ruralnim područjima sve to mora uzeti u obzir naša poljoprivredna politika. Ja također kažem da zemlje iz kojih uvozimo, na primjer Brazil, E, e, iz njih recimo uvozimo soju. E, ja smatram da dugoročno moramo nastojati da više koristimo naša vlastita područja. Znamo da, to znaju svi u ovoj prostoriji, da poljoprivredna politika dovodi i do progona lokalnog stanovništva, da oni gube svoju zemlju, e, da ta masovna proizvodnja monokultura nije dobra za e, određenu zemlju. E, isto se odnosi i na izvoz mi izvozimo mliječne proizvode, perad i e, rajčice na slaba tržišta, a taj izvoz znači da ta tržišta ni u budućnosti neće ojačati. E, tu se moramo malo lupiti po prstima. E, recimo, bavarsko mlijeko nema ništa da traži na policama u Burkini Faso Burkina Faso se sama mora razvijati. Ne možemo tamo plasirati naše viškove. E, ne možemo uvijek tražiti samo nova tržišta. To ko, kaže gospodin Hogan. E, e, vi morate nastojati da naša poljoprivreda postane boljom i održivijom. Meni je stalo do toga da mit, e, da Europa mora hraniti svijet, da je taj mit e, potpuno pogrešan mi moramo, kaže se, povećati našu proizvodnju, onda će e, svi biti siti. I konačni e, rezultat jeste da imamo viškove koje onda plasiramo u zemlje u razvoju i time sprečavamo njihov vlastiti e, razvoj. Moramo točno procijeniti učinke naših politika. Mi smo Eh, moramo biti odgovorni. Eh, eh, mi nismo odgovorni za glad u svijetu. Moramo imati nov način ZPP-a, moramo biti odgovorni za vlastite poljoprivrednike, a isto tako biti odgovorni i za život poljoprivrednika u ostatku svijeta. Hvala. Hvala lijepa na ovom stajalištu. Sada ću dati riječ izvjestiteljima u sjeni. Počet ćemo sa EPP-om. Ja ću govoriti e, u ime gospodina Kose, on nije mogao danas biti ovdje, ispričava se. E, gospodin Kosa e, zahvaljuje izvjestiteljici na njenom radu, na ovom mišljenju, međutim E, neke točke ovog e, mišljenja su problematične za EPP. Točka 3 e, poziva na novo, za novo poglavlje u epp u i za 2020. To ne možemo poduprijeti. Isto tako plaćanja po područjima ZPP se mora držati propisa STO-a. E, ta plaćanja su uspješna jer su transparentna i lako se primjenjuju u praksi. Što se tiče točke šest e, izvjestitelj u sjeni e, ne smatra da je odgovornost za prekranu drugih zemalja, da je to mit izgradnja ZPP-a e, mora inzistirati na ekonomskom razvoju. Moramo osigurati e, proizvodnju hradne koja je održava, moramo imati e, održivu klimatsku politiku i imati uravnoteženu teritorijalnu regionalnu politiku. Moramo razvijati nove tehnologije, proizvode i novi e, način suradnje. To nije mit, to je naša budućnost. Hvala vam na pažnji. sada ću dati riječ drugim izvjestiteljima u sjeni. Marija, izvoli, imaš riječ. Hvala lijepa. Ja zahvaljujem e, mari Neuhl i, i e, dajem joj svoju potporu. E, odgovornost za poljoprivrednike u zemljama u razvoju, a ne samo za naše poljoprivrednike. Slažem se. Moramo ja kažem da na u Europskoj uniji i mi gubimo e, stotine gospodarstava. E, stoga podupirem ovo što si rekla. Uvoz, da, i e, slažem se, mi uvozimo sirovine u prvom redu, a izvozimo prerađene proizvode. A na tome najviše profitiraju posrednici, a e, poljoprivrednici e, ostaju kratkih rukava. E, u ovom mišljenju možemo upotpuniti neke stvari, ali stvarno ono što si rekla si ponavljaš i moje misli i imaš moju potporu. Još nešto bih dodala o, o e, izjavi izvjestitelja e, iz EPP-a e, plaćanja po površinama, da je to lako provedivo u u odboru za nadzor proračuna imali smo o tome raspravu. Kako to možemo učiniti učinkovitije i štedljivije? Zanimljivo je da su kolege iz EPP-a rekli E, da tamo tračimo novac da samo obogaćujemo već bogate. E, ko e, ne znam onda čijeg mišljenja da se držimo. Ovo treće poglavlje, odgovornost za razvojnu politiku moramo imati politiku koja će uzeti u obzir i interese naših poljoprivrednika i poljoprivrednika u južnim zemljama. E, nadam se, Marija, da ćemo na kraju imati vrlo dobar izvještaj. Hvala lijepa na komentarima. Sada ne, nemamo daljnjih komentara. Gospodin Clark iz komisije, imate riječ, izvolite. Hvala lijepa predsjedatelju. Vrlo mi je drago što sam ovdje u odboru DEVE. Mi e, smo prvi koji e, ćemo priznati da ZPP nije savršen i da ga trebamo poboljšati u sljedećem valu reformi. E, moramo učiniti ZPP održivijim mora da, moramo dati poticaje za razvoj. To je e, temeljna obveza po ugovoru i ovaj nacrt rezolucije e, se može i poboljšati. Željeli bismo e, da se da taj izvještaj bude više ohrabrujuć, a ne toliko negativan. Kad se radi o odnosu između europske poljoprivrede i e, poljoprivrede e, zemalja u razvoju, e, kao što je rekao situacija nije crno-bijela. Da ukažem na nekoliko stvari. U prvom redu, ZPP ne daje izvozne poticaje za hranu a e, to nešto što tra, traži zemlje u e, razvoju. E, ne, ne, damo, ne dajemo poticaje za poljoprivredu u tim zemljama. Mi uvozimo iz zemalja u razvoju najmanje, iz najmanje razvijenih zemalja. I na kraju zahtjev naših partnera u zemljama u razvoju E, mi smo se e, orijentirali prema tržištu. Poljoprivrednici e, proizvode ono što tržište zahtjeva, a ne što im naređuje vlada. Ta tržišna orijentacija je koristila svim partnerima. Naše su cijene na, na nivou svjetskih cijena. Mi nemamo dampiške cijene za Afriku E, to je stvar prošlosti. Mislim e, da e, izvještaj kaže o razaranje mitova. Međutim, mit je da mi imamo dampičke cijene za mlijeko i peradi. Ništa ne može biti dalje od istine. Ako gledate naše izvozne proizvode, oni idu na razvijena tržišta. E, vrlo malo izvozimo u subsaharsku Afriku i druge e, nerazvijene zemlje. E, ono što izvozimo je ono što oni traže. Oni trebaju hranu bogatu proteinima, to mi izvezujemo Mliječne proizvode, proizvode mesne industrije Eh, oni nemaju vlastitu proizvodnju koja može zadovoljiti tu podražnju. Mm, mm, nismo mi zato krivi, već teškoće, eh, institucionalne teškoće, neadekvatnosti, eh, slaba infrastruktura, pomanjkanje logistike. Sve je to prepreka za domaću proizvodnju u tim zemljama. Mi mnogo radimo u EU uniji da potaknemo njihov razvoj, da um, e, e, razvijemo proizvodnju na malim gospodarstvima kako bi e, se oni digli u vrijednosnom lancu. potičemo ekološku proizvodnju, osposobljavanje pa je uvredljivo da proizvođači kašu oraščića ih šalju u neke druge zemlje prije nego što ih pošalju u, u Europu. To je za nas uvredljivo. Neke specifičke stvari u rezoluciji. Rezolucija kritizira činjenicu da smo ograničili, da smo uklonili ograničenja u mljekarskoj industriji, mliječnoj industriji. E, za to se ne ispričavamo. Rezolucija kritizira i činjenicu da mm, interveniramo uh, sa dobrovoljnom pomoći. Uh, sve što uh, radimo je izgleda pogrešno. Bilo bi mi drago kad bi rezolucija mogla ohrabriti Evropsku uniju u sljedećoj reformi ZPP-a, da sljedeći ZPP bude još više tržišno orijentiran Mm, to će spriječiti i narušavanje tržišta u Europskoj uniji i u trećim zemljama. Mm, e, ZPP nije savršen. U sljedećoj reformi ćemo integrirati e, e, ekološke ciljeve ugovora i ciljeve održivog razvoja, kao i ciljeve Pariškog sporazuma. Očekujemo da će se to u potpunosti integrirati u sljedeću modernizaciju poljoprivredne politike kako bi ona postala još održivijom i još poticajnijom za razvoj. Hvala. E, evo, zaključak. E, sada ću dati riječ e, Devkovu i Michael Knopfu. Molim, uzmite riječ. Um, uh, Željeli bismo podcrtati da smo mi ovdje prisutni kako bismo podržali ono što su upravo objasnili kolege iz DG Agri. Mi uh, usko surađujemo i slažemo se s analizom vezano uz eh, lanac vrijednosti. Mi zajedno sudjelujemo na različitim tehničkim skupima, skupinama što se tiče roba, vezano uz banane, eh, šećer. Kolege su također govorile o zabrinutosti što se tiče prehrane i hranjivosti. Mi obavljamo veliki posao na tom aspektu. Zajedno pokušavamo osigurati da zabrinutosti e, članova najđu na ispravan odgovor. Imali i moramo također u skladu sa željama partnera djelovati. To je polazišna točka. Imamo sto e, država gdje imamo sporazum o razvoju. Imamo isto tako i države gdje je politički dijalog otišao E, onoliko daleko koliko smo željeli, ali u nekima možemo isto tako e, izvršiti i e, napredovati što se tiče dijaloga s tim partnerima. Hvala. Hvala gospodine Knop. A sada kao zaključak dajem riječ izvjestiteljici. Ja bih samo rekla e, da sam be ostala bez riječi kad sam ovo čula od komisije i od opće uprave e, DEFKO. E, pokazali ste veliko neznanje. to je bilo vrlo prizemno i karakterizirano neznanjem. E, to kažem e, potpuno jasno. Ovo što govorite je od prekjučer. E, ja sam razgovarala sa povjerenikom koganom Rekla sam mu što moramo raditi kako bismo utjecali na migracije i bijeg iz ovih zemalja. Ja se stidim zbog toga što zbog ovih e, odgovora. E, njihov vaš prvi odgovor. E, nemamo poticaje za izvoz. Ove subvencije za površene, to su poticaje za izvoz. To su indirektni poticaje za izvoz. Ostala sam bez riječi kad sam čula ono što kažete. To pokazuje vaše neznanje E, e, vi stalno e, izdajete neke dokumente koji su, nisu vrijedni papira na kojem su te riječi napisane. Catching up with um, where Evo, preuzimam. Predstavnik iz glavne uprave za poljoprivredu. Želite li nešto reći na ovo, odgovoriti? Želite li odgovoriti, gospođi Neuhel? Ja nisam sad demokratski izabran član parlamenta i ne mogu imati zadnju reč, no moram reći da EU ne pruža potpore za izvoz e, bilo kojoj državi. Znači, ova definicija je takva da se stvara, e, da ni u kojem slučaju tu nemamo znači, nepoštenu e, potporu e, trgovini i izvozu. Hvala. Marija, želiš li nešto reći? Ne. Možemo o tome možda malo kasnije. Da, radi se o službenicima i državnim službenicima. A raspravu ćemo morati provesti na drugom nivou. E, znači, e, imamo e, rok za podnošenje amandmana 10.4. 24. travnja ćemo glasati u odboru 9. Sad prelazimo na točku 17, vrijeme za pitanje. Dobili smo pitanje gospodina Ignacija Kora, koji ćete pronaći u vašim e, dosijejima. Nećemo pročitati pitanje. Ignacio, možete li možda u jednu minutu nam objasniti čemu se radi u ovom pitanju? Hvala, vrlo kratko. Mislim da u nekoliko minuta ću moći objasniti o čemu se radi. U pitanju govorimo o tome da je Europska unija najveći uvoznik i kave i kakava u svijetu, a tisu, stotine milijuna poljoprivrednika e, te e, djece e, rade, a možemo reći da Mm, cijena kakava koje Europska unija plaća predstavlja e, polovicu manje od one koje bi trebalo garantirati e, tim poljoprivrednicima e, prihod za preživljavanje, ali ne, ne trebaš sada pročitati tu pitanje. Biti ću kratak. Govorimo o tome da Europska unija znači E, koristi to, taj rad djece. Neki novinari su govorili o toj certifikaciji, sustavu certifikacije i kakava i kave, a to zapravo doprinosi još većem siromaštvu i poljoprivrednika i djece. Time se omogućuje multinacionalnim kompanijama da plaćaju taj, e, tu kavu i kakao cijenom koja je manja od cijene proizvodnje. Pitamo komisiju e, koje su to mjere koje će e, usvojiti kako bi prekinula taj rad djece u opskrbnom lancu kave i kakao, te kako će zaštititi milijune djece tih, od tih praksi E, multinacionalnih kompanija, isto tako kako će komisija paziti da potrošači kave i kakaova ne financiraju e, multinacionalne kompanije koje zapravo iskorištavaju takav radi poljoprivrednika i djece. I e, sada iz komisije, predstavnik komisije, želite odgovoriti, gospođa Rosa Di Paulis, Digi Defko. Hvala. Dobar dan, zapravo dobra večer. Da, mi smo vrlo pomno analizirali to pitanje kad smo ga dobili u prosincu i nakon konzultacije sa službama e, je e, proizvelo jedan dokument koji će upravo biti objavljen komisija se angažira da ukine bilo kakvu vrstu e, rada djece, to je u okviru agende 2030. i održivog cilja 7. U tom smislu e, razvojna politika mora podržavati e, odgovorne opskrbne lance, a isto tako se moraju uključivati i okolišni standardi te standardi protiv rada djece. Isto tako, Europska unija podržava e, zakonski okvir koji se bori protiv e, rada djece. A također e, to je uključeno i u različite trgovinske i druge instrumente. Što se tiče ovog e, općeg sustava preferenci e, i države koje se tome pridružuju trebaju e, prihvatiti sve ove standarde, uključujući zabranu rada djece. Ono što se tiče sustava certifikacija, oni žele unaprijediti život poljoprivrednika i garantirati da se ti proizvodi prodaju E, uz minimalne dogovorene cijene koje u ovom trenutku iznad tržišne vrijednosti. Europska unija također i poduzima akcije kako bi e, podržila pozitivne aspekte ovih sustava certifikacije, a komisija u ovom trenutku provodi studiju u obali e, bjelokosti kako bi znači razne šeme usporedila. To rezultati te studije će biti uskoro raspoloživi. U tom kontekstu komisija će analizirati najbolje prakse e, borbe protiv e, rada djece na području proizvodnje kokosovog oraha 31.3. ćemo organizirati ovu radionicu. Zadovoljstvo nam je što vam to možemo najaviti. Vi ste naravno više nego dobrodošli. U na tom sastanku će sudjelovati e, različiti dionici iz privatnog sektora, nevladinog sektora, civilnog e, društva, međunarodnih organizacija na području Kokosovog oraha i tako dalje. Na području ispričavamo se e, proizvodnje kakava. Na ovoj radionici e, ćemo imati govornika, e, pet govornika, gospodin Fernando Morales de la Cruz, koji vas informirao o ovom problemu. Što se tiče cijena za kavu i kakao se e, pregovaraju na međunarodnoj razini. No taj problem niskih cijena se treba analizirati e, u svjetlu modernih uzgoja. Moramo u svakom slučaju poljoprivrednicima osigurati pristojan život i ograničiti u potpunosti rad djece na takvim e, plantažama što se tiče e, direktive o e, poštenim e, trgovinskim praksama iz 2005. garantira da se potrošači informiraju o poduzećima koji znači prodaju kavu i kakao. U tom smislu se zabranjuje bilo kakve lažne informacije u reklamama. Tu također imamo različite zahtjeve što se tiče korporativne odgovornosti. To sve mora biti jasno naznačeno, a trgovci moraju jasno pokazati da te zahtjeve podržavaju u okviru nacionalnih nadležnih tijela oni su ti koji procjenjuju da li takve informacije se lažno predstavljaju potrošačima. Dati ću jedan prijedlog. Mi provodimo e, znači jedan e, e, projekt na području pamuka i isto tako vrijednostnog lanca odjeće zajedno sa ALOM i drugim organizacijama kako bismo povećali i transparentnost i sljedivost u vrijednostnom lancu. Dobili smo zbilja vrlo pipljive rezultate i to ćemo onda e, vjerojatno ponoviti na drugim sektorima kao što je to kava ili kakao. Ignacio, želiš nešto reći? Što se tiče rezultata ove studije o kojoj ste govorili, u okviru susreta sutra, govori se o jednoj važnoj sadržajnoj stvari. E, možemo reći da su se e, e, okolnosti promijenile na području proizvodnje kave i kakava, globalizacija, smanjenje cijena kako bi se bili, kako bi poduzeća bila što konkurentnija na međunarodnoj razini. To je sve što se mora uzeti u obzir. Moramo uravnotežiti taj mehanizam određenja cijena. To nije održivo. E, te niske tržišne cijene. Nadam se da ćemo imati zbilja konkretne akcije i djelovanje od strane komisije. Često čujemo o lijepe riječi o krasnim budućim programima, ali nemamo poputno konkretnih akcija. Imamo znači sve te informacije o e, radu djece tamo gdje rade multinacionalne kompanije mi na tom području očekujemo zbilja konkretne rezultate i pomno ćemo to pratiti. Hvala, hvala u istinu na ovome. Zahvaljujemo komisiji. Na početku sam e, sastanka najavila da imamo goste. Uspjeli smo za njih izdvojiti 10 minuta otprilike. E, gosti su iz Guatemale i drago mi je što je danas s nama ministrica iz Guatemale za, e, znači za rad Aura Leticia Teleguario. Ona s nama želi podijeliti nacionalne prioritete vezano uz znači e, strateške linije i mehanizme suradnje, posebno u okviru nacionalne politike za pristojan rad 2017. 2032. godine. Znači prvo iz naših, e, našeg nedavnog nadzornog rada smo shvatili da sredstva Gvatemale unutar e, instrumenta za razvojnu suradnju je nedavno e, potrošila samo mali dio tih novaca. Mi tražimo od vlasti Gvatemale Znači, ako imaju na raspolaganju sredstva da bi zbilja ta financijska sredstva i trebali iskoristiti. Drugo, nešto što je jako e, ozbiljno, jedan e, od kandidata za Saharovu nagradu 2017. godine je bila gospođa Aura Lolita chavez i Kvaksis. Ona je e, pobornica i borac za prava autotonih naroda. U ovom trenutku je ona u jednom skloništu u Europi zbog e, zabrinutosti za njezinu sigurnost. Mi se nadamo da će uskoro se moći vratiti u Guatemala i nastaviti svoj važan posao u sigurnim uvjetima. Računamo na vas da ovu poruku e, pošaljete svojoj vladi. Mi u svakom slučaju trebamo promovirati ljudska prava i vrijednosti i osobe koje se zalažu za to moraju e, sigurno raditi. Gospođo ministrice, kasno je već danas, nemamo puno vremena, ali dajem vam riječ na nekoliko minuta. Izvolite. Moramo završiti e, malo prije 18.30 prevoditelji prestaju s radom, a ja moram ići glasati na drugi sakranac. Znači, maksimalno 10, 5 e, minuta. Hvala. Što ste nam dali mogućnost da uzmemo riječ u ime gvatemalske vlade i predsjednika Moralesa. Mi e, e, Znači, čestitamo i drago nam je što imamo znači, tu podršku Europske unije što se tiče strateških programa koji su bili prioritetni, znači sigurnost e, i e, zapošljavanje za sve. Hvala što ste nam pomogli u promociji borbe protiv korupcije i nekažnjivosti kao Europska unija jasno ste govorili o prioritetima predsjednika i stanovnika Guatemala koji su dali tom pitanju. E, I Europska unija i države članice su uložile e, mnogo napora u borbi protiv nejednakosti u mojoj zemlji. I na kraju zaštita e, Lolite Čaves čelnice udruge. Imamo to priznanje Europske unije u njezinoj borbi za socijalnu pravdu. To je prepoznato i od strane guatemalske e, vlade. Javno ministarstvo ima e, posebna financijska sredstva koja omogućavaju da imamo posebnu jedinicu za e, garanciju sigurnosti aktivista koji se bore za ljudska prava, novinara i tako dalje. Za nas koordinacija između ministarstva unutarnjih poslova i javnih poslova je izuzetno važna kako bi se aktivisti kao Lolita zaštitili. Isto tako, predsjednik je smatrao da borba protiv korupcije i e, sigurnost su ključni elementi u našoj strategiji i politici. Što se tiče provođenja ovih proračunskih sredstava, kao što znate, e, potrebe stanovništva su velike, a praćenje i pomoć Europske unije vezano uz ta važna pitanja kao na primjer zdravlje, pristojna radna mjesta za stanovnike Guatemala, sve što se tiče podrške malim i srednjim poduzećima, pomoć na području sigurnosti i zdravstva, te također borba protiv e, podhranjenosti. Sav taj posao je bio ključan jer je omogućilo jačanje javnih institucija. Vratimo se sad na to pitanje proračuna kako bismo odgovorili na slabosti e, te e, također odgovorili na potrebe stanovnika izuzetno je važno istaknuti da danas činimo sve, sve u Gvatemali i na razini vlade i drugim instancama kako bismo e, u okviru e, provedbe budžeta e, osmislili e, jedinicu za provedbu kako bismo bili znači učinkoviti u toj provedbi proračuna. Kao što znate, zemlja se bori protiv korupcije, no imamo problem što se tiče e, zakona o javnim nabavama ona nije bila taj zakon nije bio dovoljno fleksibilan kako bismo mogli koristiti nacionalna ili internacionalna sredstva što se tiče izvršenja i provedbe u raznim ministarstvima možemo reći da čak imamo i vrstnu paralizu e, provođenja proračuna. naš javni sektor je suočen sa vrlo kompleksnim procedurama. Imamo Isto tako i određene sudske postupke koji su doveli do zatvaranja određenih e, čelnika, bivša, e, bivša vlada, na primjer, određeni čelnici u bivšoj vladi sada su zatvoreni. Zbog toga imamo velikih problema u izvršavanju proračuna. Vlada Guatemala, Guatemala želi poboljšati zakonodavstvo što se tiče javne nabave, to u svjetlu i u duhu transparentnosti provođenja proračuna i korištenja financijskih sredstava. No, morate znati zašto smo imali tako nisku razinu provedbe. Na tome radimo, e, naše napore koordiniramo zajedno sa parlamentom, e, e, gvatemalskom vladom, i nadamo se da će civilno društvo igrati važnu ulogu kako bismo pronašli rješenje i osigurali znači održivost proračunske provedbe. Ne znam da li sam odgovorila na vaša pitanja, no za nas je izuzetno važno da Europska unija nastavi sa svojom podrškom našoj državi također da napreduje na području strategija i politika e, koje zagovaraju i razvoj i jednakost. Zahvaljujemo vam na provedbi programa koji je e, u Guatemala e, donio E, mnogo napretka. Radi se o zapošljavanju mladih jer 70% stanovništva Gvatemale su mladi. Radi se o programu koji ste financirali i u okviru toga želimo garantirati kontinuitet naših programa kako ti mladi koji se žele stalno razvijati i nastave sa svojim osobnim razvojem. Želimo prije svega e, u tom smislu provesti tu nacionalnu politiku za pristojna radna mjesta, a tu posebnu pozornost dajemo i mladima, e, osobama s invaliditetom, e, migrantima i tako dalje. To su sve osjetljive skupine, a zajedno zajedno sa svim čimbenicima u vladi nastavljamo s borbom protiv korupcija, a nećemo dovesti u pitanje ključne i potrebne e, programe za e, stanovništvo kako bismo imali zbilja razvoj autohtonog posebno stanovništva i to zahvaljujući pomoći i praćenju Europske unije. Izozevi su e, veliki pred nama. Hvala što ste mi e, dali riječ. Želim u ime vlade e, zahvaliti na vašoj pomoći i otvorenosti. Na raspolaganju smo vam kako bismo uspjeli koordinirati naše napore, a angažman eh, predsjednika Republike i prije svega u svjetlu transparentnog angažmana i razvoja stanovništva. Hvala. Nadam se da ćemo u okviru našeg odbora moći surađivati na tim pitanjima. Moramo bolje razumjeti probleme s kojima se suočava vaša država i zajedno surađivati kako bismo smanjili te probleme što se tiče financiranja i također pri probleme povezane sa sigurnošću i zaštitom aktivista za ljudska prava. Nadam se da ćemo nastaviti plodno surađivati u budućnosti. Hvala. Hvala, bilo je vrlo kratko. Zahvaljujem vam ponovno na toj brzini, no moramo e, e, e završiti sa radom. Pod razno nemamo ništa. Sljedeći sastanak je 31. ožujka. Imamo znači zajedničko saslušanje DROA 9 o e, hitnoj humanitarnoj pomoći. Zahvaljujemo prevoditeljima i zaposlenicima. Hvala.